Good afternoon, dear colleagues. Uh, I propose to start uh, and I'm sure that other colleagues will... Uh, Dobar dan, kolege i kolegice, možemo početi, a uskoro će nam se vjerojatno pridružiti i ostali. Imali smo intenzivno jutro, puno zanimljivih tema, ali i poslijepodne će biti slično. Imamo jako važne teme. Najprije politike vezane uz malo i srednje poduzetništvo, nakon toga povjerenik Timmermans, i na kraju satelitski navigacijski sustavi. Krećemo sa razmjenom mišljenja sa komisijom o horizontalnoj politici za malo i srednje poduzetništvo, a nakon toga imamo posebno izvješće Europskog revizorskog suda. To je posebno izvješće o instrumentu za malo i srednje poduzetništvo, a započinjemo raspravu sa gospođom Kristin Schreiber ispred komisije koja dolazi kao ravnateljica programa COSME i e, e, programa za politiku o malom i srednjem poduzetništvu. Mi MSP-ove spominjemo kada je riječ o različitim politikama i uvijek se ističe važnost MSP-ova za zeleni plan, za industriju, za istraživanje, inovacije i u brojnim raznim prilikama je to prva tema za razgovor. Isto vrijedi i za ovaj saziv EU na horizontalan način kroz različite programe i inicijative provlači MSP-ove. Ovdje je gospođa Schreiber koja će nam sigurno dati jasniji pregled toga na koji način se različite sastavnice e, nadopunjuju kakva postignuća bilježimo, s kojim se izazovima suočavamo i što nam nosi budućnost. Imamo na raspolaganju 45 minuta, odnosno nešto manje jer smo kasnili s početkom. Dakle, održat ćemo raspravu, a ona će teći ovako. Najprije ću dati riječ gospođi Schreiber. Ona će održati izlaganje u trajanju od 10 minuta. Nakon toga ću dati riječ koordinatorima i zamjenicima, a svakako bih e, ohrabrio i zastupnike i zastupnice koji su s nama da se jave za riječ, pokažu svoj interes i uključe se u dijalog. Na posljedku ću ponovno dati riječ gospođi Šrajber koja će vam moći odgovoriti na pitanja i izvući određene zaključke. Dakle, gospođo Šajber, izvolite. Hvala lijepa. Gospodine predsjedatelju, poštovani zastupnici i zastupnice, zaista sam zahvalna za ovu priliku da s vama danas razgovaram kao ravnateljica za politiku za manje i srednje poduzetništvo u glavnoj upravi Grow. Govorit ću o trenutno važećem okviru za MSP-ove, te ću vam reći nešto o pripremnim koracima koje poduzimamo u pripremi strategije o MSP-ovima. Nju pripremamo i kao što znate najavljena je za 10. ožujka. Možda ne u ovom odboru, ali sam sa mnom osobno i sa povjerenicom već ste razminjivali ideje o MSP-ovima. Mislim da je jako važno da se nadovežemo na rad e, prošlog saziva koji je ostvario dosta toga. Predsjednica komisije je rekla da MSP predstavljaju sve ono što je dobro u europskom gospodarstvu. Zato želimo gospodarstvo koje je na usluzi ljudi, a u tome je i kao podrška MSP-u uvijek svoj glas dizao i ovaj dom. Mislim da je dosta toga već do sada postignuto. Pogledamo li kako je tekla provedba prošlog programa Kozme, a to je referentni program u prošlom financijskom razdoblju, ostvarili smo nove e, vrste pristupa financiranju. Više od pola milijuna MSP-ova dobilo je zajmove na temelju garancija. Imali smo i e, različite vrste fondova i programa koje smo koristili. Imali smo i mrežu Enterprise Europe koju ste podržavali. 625 centara i e, organizacija pomoglo je jednoj e, četvrtini milijuna poduzeća. Podržavali smo i ambiciozne mlade koji žele otvoriti e, svoja poduzeća, a javili su se za Erasme program do 2020. To je bio inicijalni projekt koji je došao kao pilot projekt na prijedlog ovog parlamenta. Eto, to je primjer kako izvrsne ideje e, mogu zaživjeti ovdje u parlamentu i u praksi se provode provoditi. IMKO, a i ovdje bilo je mjesto gdje se razgovaralo o svemu, recimo o kašnjenju plaćanja za MSP-ove. Jako je važno da smo uspjeli svesti plaćanja na rok od 10 dana do isplate, što je ipak pomak. Postoje veliki izazovi s kojima se želimo suočiti u strategiji. Ne mogu ulaziti u detalje, ali imamo dvije glavne teme s kojima se moramo baviti. Kao prvo, imamo tranziciju na održive poslovne modele. Kao drugo, imamo koristi od digitalizacije. Sve to dakako, kako sam već rekla, predstavlja važne aspekte za MSP-ove, a usto treba imati na umu i koheziju, pristupačnost i uključivanje MSP-ova u život europskog društva. Sada je poduzećima u Europi relativno va, eh, lako eh, pokrenuti posao, a mi bismo željeli omogućiti rast takvim poduzećima pa i inovacije. Bavit ćemo se tim temama kako bismo imali sve pod kontrolom i kako bismo u novoj strategiji za e, MSP-ove rješavali prave probleme. Još bih željela reći da ćemo se nadovezivati na dosad ostvareno. To je jako važno. Ova strategija će se ticati svih veličina poduzeća, od tradicionalnih pa do novonastalih poduzeća, rastućih poduzeća, inovativnih poduzetnika i onih koji su aktivni na e, globalnoj razini. Istovremeno, naglasak ćemo staviti i na već e, postojeće prioritete nećemo se rješavati korisnog s nekorisnim. Dakle, pokušavat ćemo naglasak staviti na nove teme, ali ćemo uz to rješavati i neke probleme s kojima se suočavaju poduzetnici. Jednako tako, blisko ćemo se povezati sa svim dionicima, institucijama i državama članicama. Imamo mrežu um, uh, SMI Envoy a vjerojatno vam je poznato i da je povjerenik Breton na plenarnoj sjednici rekao da će e, taj e, osoba zadužena za malo i srednje poduzetništvo uskoro stupiti na dužnost i brinuti se za MSP-ove na svim razinama i svuda kao prioritetna poduzeća moći ćemo ovdje ući u dubinu, odgovorit ću na neka vaša pitanja, a sada bih otvorila ono koje se tiče bolje regulative, to je kod MSP-ova ključan problem i ono što ih najviše brine. Vi znate da je ova komisija obećala načelo one in, one out. To ne podrazumijeva deregulaciju, već zakonodavstvo koje je pojednostavljeno i transparentno, a usput poštuje sve relevantne standarde, radne, socijalne i ostale. Nastavit ćemo raditi i na poboljšanju toga kako funkcionira SMI test. On već postoji, ali treba ga poboljšati, a sve treba sagledavati iz perspektive novog zelenog plana. Kao e, što znate, doći će i potpredsjednik za novi zeleni plan i sigurno imate pripremljena pitanja. Dakle, postoje već neki alati koje ćemo iskoristiti za bolju regulativu, a svakako ćemo saslušati i određene savjete važne za strategiju. Jednako tako treba reći da e, digitalizacija e, koja je ugrađena također e, predstavlja važan aspekt, a u ovom odboru se razgovaralo i o tome kako novo zakonodavstvo nam je potrebno. Treba nam načelo one in, one out. Tako ćemo polučiti najbolji učinak. Sada bih nešto rekla o jedinstvenom tržištu. To je dakle mjesto za rad naših MSP-ova, ali još uvijek se suočavaju sa previše barijera i zbog toga se ustručavaju od rasta i širenja na jedinstvenom tržištu. Mi bismo trebali omogućiti inicijative zna prema vrhu tako bih ih nazvala. Vi u parlamentu vrlo često to istučete jer se MSP-ovi u prekograničnom poslovanju susreću sa problemima. Želimo im poboljšati mogućnosti poslovanja u tom smislu. Isto tako imamo i problem gold platinga, odnosno toga da države članice propisuju previše i iznad onoga što je nužno. To jest zakonito, to nije nužno nešto što je protupravno, ali na taj način propisi počnu predstavljati preveliko opterećenje za mala i srednja poduzeća. Mi bismo željeli da se na neki način taj problem riješi i da na nacionalnoj razini zakonodavci budu osvištini. Već sam ranije govorila o kašnjenju s plaćanjima. To je pitanje koje je izuzetno važno, posebno u nekim državama članicama. Zastupnici istih država članica svjesni su problematike, a postoje i neki sektori, recimo u kojima dvije trećine računa E, prolazi kroz ta kašnjenja u plaćanju. To je pitanje koje treba riješiti jer želimo omogućiti kulturu plaćanja na vrijeme. Što se tiče pristupa financijskim sredstvima. Već sam rekla da imamo različite mjere, recimo u okviru programu Kozme. Nastavit ćemo sa programom Invest EU. Naravno da još traju rasprave o proračunu, ali vidljivo je da ćemo pregrupirati sve financijske instrumente i imat ćemo posebna sredstva da, za MSP-ove u okviru Invest EU. U tom SME window ćemo imati 25 milijuna eura, barem je tako trenutno u prijedlogu i mislim da to odražava važan naglasak koji stavljamo na MSP-ove. Želimo podržati i financiranje održivosti, to je također jako važno. Treba osigurati da za MSP-ove tako nešto ne predstavlja preveliko dodatno opterećenje. Imaćemo i na temelju smjernica predsjednice komisije mjere putem kojih ćemo olakšati pristup tržištu kapitala i uvrštavanju na brze. I na posljedku, budući da vam želim dati vremena da postavljate pitanja, želim naglasiti to da internacionalizacija, iskorištavanje jedinstvenog e, tržišta i rad na ekosustavu MSP-ova predstavljaju važne teme. Želimo iskoristiti različite mreže koje imamo, recimo Enterprise Europe, inovacijska središta i tako dalje. Želim sada samo naglasiti, budući da se svijet mijenja, da ste vjerojatno svjesni toga da smo pregovarali o različitim trgovinskim sporazumima. Moramo omogućiti i MSP-ovima da koriste prednosti takvih sporazuma. Eto, to bi bilo samo, ja bih rekla, nabrajanje najvažnijih pitanja, a sada sam tu na raspolaganju svima vama. Možete mi postaviti pitanja i nadam se da ću vam moći odgovoriti. Hvala lijepa. Bio je ovo sveobuhvatan pregled svih instrumenata i inicijativa. Otvorili ste i brojna od pitanja koja smo mi raspravljali. Recimo, pristup financijama, smanjenje birokratizacije, administracije, širenje i rast MSP-ova, bolje definiranje politika o MSP-ovima i sl. A sada klubovi. Molim kolege i kolegice da iskažu interes za ovu temu. Možda će se javiti još neki osim onih u ime klubova. Dakle, EPP, gospođa Virkunen. Hvala vam. Hvala i vama, gospođo Trajver, na ovoj prezentaciji. Mislim da ste se dotakli vrlo, eh, mnogih vrlo važnih tema. E, bolja regulacija je naravno najvažnija tema i za ovaj odbor, zato što često znamo da se europski propisi pripremaju za velike tvrtke, a mi bismo se trebali pobrinuti i za male tvrtke i jako je važno da nova komisija bude i dalje predana tom radu. Zatim, govorili ste i o zakašnjelim plaćanjima a to je još jedna tema koja se mm, pojavljuje s našim mm, malim i srednjim poduzećima i dionicima. Zatim još jedna e, tema na koju se moramo e, koncentrirati. No, ja imam još dva e, pitanja. Kasnije ćemo danas razgovarati o programu Obzor i to je također veliki interes ovog odbora. Kako MSP-ovi mogu sudjelovati u tom programu i jako je važno da se vidi na koji način MSP-ovi mogu najjednostavnije sudjelovati u tome. No isto tako bilo bi e, dobro čuti neke vaše priče uspješnice, da čujemo kakve vrste MSP-ova su iskoristile novac iz programa Obzor, e, kako ti procesi mogu biti najuspješniji, kako bismo mogli razmjenjivati najbolje prakse u Europi. I još jedno pitanje o digitalizaciji. Znamo da jako velik broj MSP-ova je upravo zbog digitalizacije razvio nove poslovne modele ali isto tako imamo još uvijek i jako puno tradicionalnih e, MSP-ova koji nemaju potrebne e, vještine za e, ovo novo digitalno doba. Stoga me zanima da li na europskoj razini imamo neke instrumente ili alate kako bismo mogli vidjeti da i ti tradicionalni MSP-ovi iskoriste digitalizaciju. Ili je to nešto čime bi se trebale pozabaviti zemlje članice. Je li to nešto na što biste se mogli eh, fokusirati u strategiji za MSP-ove? Hvala vam, gospođo Virkunen. A sada u ime Renewa, gospođa uh, Hvala vam, eh, predsjedavajući. Kristina, drago mi da vas opet vidim. U programu za 2020. komisija se obvezala da će raditi na platformi za budućnost i um, ta bi platforma trebala omogućiti pojednostavljenje, bolju regulaciju, digitalizaciju. No koja je vizija iza te platforme? Postoje li neke stvari koje su konkretnije? Kako će Mm, to utjecati na sljedeće prijedloge komisije. Kako možemo osigurati da e, glasovi manjih tvrtki se doista čuju ili će se stvarno nešto događati. E sad, naravno, mm, svi ovih dana puno govorimo o umjetnoj inteligenciji, e, govorimo isto tako o umjetnoj inteligenciji i o tome kako se to može najbolje iskoristiti. Jako je važno da start-upovi i male tvrtke dobiju sredstva za visokorizičnije projekte. Zatim druge tvrtke će morati redizajnirati svoje poslovne modele, a to onda podrazumijeva dosta visoke troškove. Kako će nova strategija pomoći u iskorištavanju e, dakle, tih mogućnosti financiranja? Ključna komponenta o kojoj moramo razgovarati je kako postići dijalog između komisije, EASME, nacionalnih kontaktnih točaka i mm, buduće digitalne inovacije. Zatim imamo izvještaj o instrumentu za MSP-ove. Imamo dakle E, da istraživanje koje je provedeno pokazuje da 65% tvrtki zapravo ni ne zna koja su im sve financiranja na raspolaganju te koje su mogućnosti mogle e, iskoristiti. 64% je doista veliki broj. Tako da imamo jako puno mogućnosti i kozme i druge, a e, opet jako puno tvrtki je moglo iskoristiti dodatne i sad kako ćemo preoblikovati dakle, sve ovo što je prilagođeno MSP-ovima, zato što mislim da 64% je stvarno e, brojka koja bi nas i tekako trebala zabrinuti. Hvala vam, sad ima ideja gospodine Karopo, hvala vam, izvolite. E, ravnateljice, dobro nam došli. E, čuli smo, slušali smo raspravu na protekloj plenarnoj sjednici kada je govorio povjerenik Breton i on je e, upravo govorio o glavnim načelima te nove strategije za MSP-ove. Čuli smo i vaše mišljenje. Vidim da smo sada tek u fazi definiranja načela i mislim da bismo možda se morali početi baviti malo nekim konkretnim koracima. Preporuka 361 iz 2003. je govorila o jednom konceptu što je za Italiju vrlo bitno. Vrlo često se govori o MSP-ovima, a preporuka se odnosila na mikro, male i srednje e, tvrtke. zato što u velikom broju e, dijelova Europe imamo jako male tvrtke sa, koje imaju jako mali broj zaposlenika, a svejedno značajno doprinose gospodarstvu tog određenog kraja. Tako da, ja ne znam je li ta preporuka na snazi, mislim da bi svakako trebalo preuzeti taj koncept. Mi uvijek govorimo o MSP-ovima, um, a zapravo smatram da bismo trebali u to uključiti, u taj diskurs uključiti i mikro tvrtke. Drago mi je da je povjerenik najavio da će, se, da će imati jednu osobu zaduženu baš za mikro tvrtke. Vidjet ćemo tko će to biti i na koji način će se uspjeti povezati s ostalim sektorima. Još bih neke stvari predložio. E, komisija odradila dobar posao sa direktivom o zakašnjelim plaćanjima. To je stvarno odlično pripremljeno i moram reći da tvrtke su, dakle, kroz tu direktivu u trenucima velikih poteškoća ipak pronašle, eto, malo spasa. No smatram da bi to trebalo ipak biti učinkovitije. E, zatim trebali bi raditi na jačanju e, europskog akta o malim tvrtkama i pokušati zajamčiti veću stabilnost kad je riječ o PDV-u te kad je riječ o uvođenju pojednostavljenih e, režima. Isto vrijedi i za pristup financijama, stoga bismo morali možda revidirati e, bankarske propise kako bismo omogućili i bankama da e, pozajmljuju sredstva malim i najmanjim tvrtkama. Kada se bude revidirala ta strategija, trebalo bi razmisliti i o vođenju propisa koji će omogućiti vrednovanje e, porijekla proizvoda, takozvani made in. To je stvarno važno, pogotovo za male tvrtke u svijetu koji je sve više globaliziran i to im doista može omogućiti e, uspješno poslovanje. Hvala vam. Želite li odgovoriti na ova tri pitanja, pa ćemo onda dati e, još drugim zastupnicima da postave pitanja? Može, izvolite. E, hvala vam. Dobro ste nam postavili ta pitanja. Što se što se tiče digitalizacije za MSP-ove. Imamo pilot projekt koji se provodi u okviru programa COSME i tu smo se orijentirali baš na e, programe za MSP-ove. I pazite, tu ne govorim o tvrtkama koji žele kupiti novo računalo, već je ovdje to riječ o transformaciji i digitalizacije i to mora dakle stvarno biti pripremljeno u tu svrhu. Već imamo nekoliko projekata koji e, kreću. Tako da to je stvarno važno što se tiče financiranja. Zatim, također jedan, e, svi ste postavili pitanja koja se odnose i na umjetnu inteligenciju, ali i na one e, tvrtke koje se bave tradicionalnim područjima mi zapravo želimo e, poboljšati pružanje podrške MSP-ovima. E, želimo povećati njihov e, broj kako bismo dosegli najveći broj MSP-ova. I bilo bi dobro da imamo još bolju suradnju što se tiče dakle i još, kad govorimo o ovih 64% ispitanika koji nisu ni svjesni e, mogućnosti financiranja, to smo pokušali riješiti na nekoliko načina. E, kada budemo definirali budući pristup Invest EU, Dakle, više se tvrtke neće morati pitati da li spadam pod kreativne industrije ili pod kozme. E, moram reći da, e, iako su nam naši instrumenti do sada dobro funkcionirali, tvrtkama nije baš bilo uvijek jednostavno identificirati e, dakle, u koju kategoriju spadaju. Zatim moramo osigurati da nacionalne kontakt točke budu u stanju usmjeriti tvrtke prema najboljim izvorima financiranja i programima financiranja koje postoje. Tako da naučili smo e, dosta toga. Imamo isto tako jako puno aktivnosti što se tiče komunikacije, publikacije. Imamo agenciju EASME no ima stvarno puno toga što bi se moglo učiniti. Zatim još jedan problem koji smo imali je financiranje, a to je kombinacija bespovratnih sredstava i to će se provesti u kontekstu budućih eh, budućih e, programa. A što se tiče definicije MSP-ova, znate da imamo i jedan dio koji se odnosi na mikrotvrtke, no imamo opću definiciju MSP-ova i svaki puta kada e, radimo na toj definiciji, s jedne strane se na nas vrši pritisak da imamo specifične mjere za mikrotvrtke, a za druge strane mm, imamo druge koji smatraju da trebamo proširiti definiciju MSP-ova ili čak da bismo trebali imati jednu posebnu definiciju srednjih tvrtke. Tako da, da, imamo stvarno različite vrste tvrtke. Iz naše perspektive najvažnije je da bilo koja definicija za koju se odlučimo mora biti primjenjiva u što je moguće više slučajeva. Jer ne želimo donositi propise koji će se temeljiti na isključivost MSP-ova. Možete imati nekoliko slučajeva recimo moramo imati zakonodavstvo koje bi, to jest ne smijemo donositi propise koji bi isključili neke tvrtke. To stvarno ne bi bilo korisno budući da su naše tvrtke u većini slučajeva zapravo mala i srednja poduzeća. I kao što ste rekli, gospođo Firkuinen, želimo primijeniti to načelo, dakle da budu, uključen, budu uključeni i najmanji. I jako je važno da svaki propis bude eh, uključiv i da može uključiti dakle i male i mikro, ali i MSP-ove. Evo, e, ja se nadam da sam vam uspjela odgovoriti na e, pitanja, nadam se da nešto nisam izostavila, no svakako tu sam i spremna sam odgovoriti na dodatna pitanja. Evo još četiri kolega se javilo za pitanje. E, I onda možete odgovoriti i možda onda još dati konačni zaključak. Gospodin Piper, izvolite. Hvala, ja ću govoriti na njemačkom. Da, gospođo Schreiber, e, zaista sam oduševljen vašim izlaganjem. E, zastupnici e, malih poduzeća su dobivali mnogo novaca od vas. Strukturni fondovi iz Kosmea, to je bilo vrlo korisno, ja sam dobro pazio na to, ali da danas imamo 70% e, okvirnih uvjeta digitalizacija pristup podacima okvirni uvjet e, znači informacije o novim zakonima moramo ih i evaluirati imamo i uvjet one in one out okvirni uvjet, to me jako radio, raduje. Imamo one stop shop za mala i sretnja poduzeća. Ja... Damit sind wir aber nicht einverstanden. Thema smi Anderen, die sich alle mit... Ne. E, gospodin Šefković ili gospođa Gabriel, mi smo mišljenja da tema e, mala i srednja poduzeća su moraju biti prioriteti predsjednice komisije. To je prva primjedba. Onda imam još pitanje Govorili ste o srednje kapitaliziranim poduzećima, mm, mid caps. Kako će to izgledati kod zelenog plana? Ako imamo mala srednja poduzeća koji vrlo složeno proizvode, ali malo e, emitiraju i e, imaju malu proizvodnju, Moraju li oni sudjelovati u trgovini emisija? U ovom, e, ne, ne bi li oni trebali dobiti u ovom birokratskom sustavu o, status iznimke? Imamo zeleni plan. E, on mora biti poseban za mala poduzeća, prilagođen njima. Gospodin Mihael Blos. Ništa ne shvaćam. Hvala vam. Prvo pitanje koje sam imao je sljedeće. Trebali bismo pogledati proračun kojeg je predložio Charles Michel. Mislim da je on predložio da tek jednu trećinu mm, programa je e, uključeno što, od onoga što je tražio e, pro, e, parlament. A kako ćemo e, spojiti zeleni plan i MSP-ove? Što planirate učiniti? MSP-ovi čine 99% europskog gospodarstva. I kako ćete osigurati da i oni budu usklađeni sa aktivnostima potrebnim za ostvarenje ciljeva klimatske neutralnosti do 2050. Dakle, ovdje se ne radi samo o smanjenju emisija stakleničkih planova, već treba iskoristiti priliku i biti predvodnik u, na tržištu dekarboniziranih e, tehnologija. Imate li kakvu ideju kakva konkretna podrška bi im se mogla pružiti? I još jedno pitanje, kakvu podršku možete pružiti MSP-ovima? kako bi oni u svojim planovima e, održivosti uključili e, energetsku učinkovitost te da njihovi poslovni planovi budu e, u skladu sa ciljem klimatske neutralnosti do 2050. Hvala vam sada rećima gospođa Karvalju, izvolite. Hvala predsjedniče, hvala vam direktorice što ste ovdje s nama. Mislim da su dve glavne teme za mala i srednja poduzeća već obrađene. E, e, moramo imati poštenu konkurenciju na internom tržištu. To je jako važno za mala i srednja poduzeća. Ali naravno E, ne smijemo imati presložene uvjete, presloženu birokraciju. Mm. Nešto što ne e, ovisi o evropske države članice, ali moramo to imati u vidu. Mm. To je mm, dobar pravosudni sustav E, to može biti jaka prepreka, velika prepreka za mala i srednja poduzeća. Naročito je to slučaj u mojoj zemlji. Mm, e, isto tako su važne vještine. Sada imamo digitalizaciju, umjetnu inteligenciju. Mala i srednja poduzeća moraju imati osoblje sa potrebnim vještinama Nadam se da ćemo u dokumentu koji ćemo dobiti sutra e, nešto čuti i o toj temi, da će komisija na to obratiti pažnju. E, da imamo više ljudi koji su kompjuterski inženjeri, koji imaju kibernetičke vještine i tako dalje. E, I na kraj, gospodin Jorgos Georgiju, izvolite. Hvala lijepa, predsjedniče. E, zahvaljujem i ja, gospođi Šrajber. Jer nam je dala vrlo vrijedne predloge. Po mom mišljenju ti prijedlozi e, se moraju pretvoriti u akciju. E, ako ja ih Hussein Bolt počnemo iz iste startne točke, rezultat je jasan. E, u Europskoj uniji imamo zemalja, naročito na jugu, koje se suočavaju sa ogromnom financijskom krizom. Pitam sljedeće. U skladu s onim što je rekla gospođa e, von der Leyen, postoji li iskrena namjera da se definiraju mala i srednja poduzeća na taj način da mala obiteljska poduzeća ne budu isključena. Hoćemo li dati više sredstava Kozmeu? Hoće li javna ulaganja podržavati mala i srednja poduzeća? Postoji li stvarna namjera da uvedemo promjene u naše kriterije? tako da neka mala poduzeća nisu isključena, na primjer u mojoj zemlji. Naša gospodarstva se zasnivaju na malim i srednjim poduzećima. U nekoliko posljednjih godina ogroman je broj malih poduzeća zatvorio vrata. Molim vas, odgovorite nam kratko, gospođo Šreber, na ova pitanja. Hvala. E, evo horizontalno ću grupirati pitanja. Zeleni plan i mala i srednja poduzeća. Mislim da je jako jasno. Održivost je ogromna šansa za mala i srednja poduzeća. Oni moraju postati vođe na ekološkom području da ćemo im u tom smislu svaku moguću podršku. Na to se fokusiramo. To je naravno i za mnoga mala i srednja poduzeća, naročito ona koja su više tradicionalna. Ona imaju često visoke troškove. Nastojat ćemo eh, ih podržavati strukturno i u financijskom smislu. Također e, predlažem što se tiče kalendara, e, e, danas ćete razgovarati sa potpredsjednikom Timmermansom i on će imati ideje o tome, pa možete i njemu ta pitanja postaviti. To je također važno u kontekstu provedbe zelenog plana. Moramo imati ambicioznu implementaciju, moramo iskoristiti šanse ali i ispoštivati naše standarde. E, Marija Kavaljo je postavili pitanje o vještinama. To je od ključne važnosti e, i to je najveći izazov za mala i srednja poduzeća. E, O tome ćete moći razgovarati sutra sa povjerenikom za digitalizaciju. Imamo paket koji ćemo objaviti 10. ožujka. Ne znam točno kada. Taj će paket e, govoriti isključivo o vještinama i ići će u dubinu tog područja. Ja ću malo na njemačkom e, sada gospodinu Piperu odgovoriti. Važna točka u ovom kontekstu je e, vidljivost e, malih i srednjih poduzeća. Tu možemo imati uzajamno djelovanje između malih i srednjih poduzeća i komisije. A i e, međusobno e, djelovanje na nacionalnoj razini. Ako pogledate ovo pismo o misiji, e, imat ćemo jednog izaslanika za to područje i on, on će biti imenovan uskoro. Imamo zajednički cilj da taj izaslanik igra važnu ulogu i da osigurava da u svim područjima na kojima djeluje komisija, e, da tu tema malih i srednjih poduzeća bude prioritetna. A što se tiče e, pitanja gospodina Georgijeva, e, da li smo promijenili stvari, postigli učinak? E, imali smo e, i učinkovite intervencije u Grčkoj. Mogle bi stvari biti mnogo bolje, ali mislim da smo doprinijeli novom zamahu malih i srednjih poduzeća u Grčkoj. E, mogu vam nešto reći o našim pripremnim koracima za buduću strategiju. Ona još nije dovršena mogu onda to time zaključiti. Ovo je bila vrlo korisna sugestija za naš rad i strategiju. Pocrtavam, nakon što završimo strategiju, posao nije završen i dalje ćemo je dorađivati, surađivati sa malim i srednjim poduzećima, oslanjati se i na vaše povratne informacije o onome što čujemo sa terena, od poduzeća, od poduzetnika. Dakle, sa strategijom nije sve završeno. Ne možemo onda samo sjediti skršenih ruku. Hvala vam, direktorice Schreiber. Hvala nam izlaganju i na odgovorima. E, mm, evo, čestitamo vam na uspjesima u dosadnjašnjem radu. Nastavite tako. Ostaćemo u kontaktu. Mi podržavamo sve dobre inicijative za evropska mala i srednja poduzeća, ali Sada idemo na jednu drugu e, perspektivu, perspektivu mala i srednja poduzeća i e, revizorski sud. I dobit ćemo sugestije o poboljšanju programa koje provodi već sada Europska komisija. Pozivam predstavnike gospodina Breiningmajera, Alex Breiningmajer, je nizozemski član Europskog revizorskog suda. On će nam govoriti o glavnim zaključcima Europskog revizorskog suda. E, instrument za mala i srednja poduzeća u akciji. Novi izazovi. E, Nadamo se da ćemo dobiti ocjenu revizorskog suda o učinkovitosti tog e, instrumenta u prethodnom periodu. Što smo naučili, što možemo poboljšati. I učinkovitost za budućnost. Mm, ako želite uzeti riječ, molim vas preokrenite svoj karton s imenom, kao što to obično radimo. E, gospodin Brenningmajer ima deset minuta za prvo izlaganje, a onda ćemo imati jedno, jedan krug pitanja i odgovora. Najprije će na reč doći koordinatori, ali i svi drugi kolege i kolegice mogu uzeti riječ ako žele. A onda ćemo vam dati dovoljno vremena da odgovorite, gospodine Brenningmajer. Izvolite, imate riječ. Hvala lijepa. Hvala predsjedniče Busoj na ovoj šansi da izložim ovaj izvještaj e, revizorskog suda. Naslov je e, instrument za mala i srednja poduzeća u inovativnom programu za nove izazove. E, glavna je stvar da taj instrument bude učinkovit. I imamo neke sugestije za poboljšanje i prilagodbu u budućnosti. To je učinkovit instrument već sada. E, on je e, povezan e, sa aktivnošću vijeća za inovacije. Imam i informacije, osim ovih informacija na PowerPointu. Koncentrirat ću se na neke ključne točke. Prvi slajd govori o govori o tome zašto smo radili i reviziju. 9% poduzeća su mala i srednja poduzeća. E, e, oni daju velik broj radnih mjesta. Sljedeća točka su naša revizorska pitanja, pitanja revizije jesmo li ciljali e, dobra e, mala i srednja poduzeća, da li smo ih geografski obuhvatili, da li smo ih e, da li smo identificirali najbolje projekte i da li je komisija dala dovoljnu području, podršku oprostite, i dobila povratne instrumente, povratne informacije o djelovanju instrumenta. E, oni su koji su evaluirali programe e, za malih i srednjih poduzeća, a i sama mala i srednja poduzeća su se ocjenjivala. E, mala i srednja poduzeća su privučena programima Europske unije. Međutim, troškovi su neproporcionalni i imamo preklapanja sličnih projekata u nekim zemljama, ne u svima, u nekima. Faza 2. Inovacijski projekti kao takvi. Učinkovita podrška. E, tu dionici veoma cijene i to ima dobar e, e, učinak na brendiranje proizvoda Europske unije. Isto tako moramo podučavati mala i srednja poduzeća kako, budu, kako da budu vidljivija, kako da se koriste inovacija, inovacijama, kako da rastu. E, međutim, ova faza je uvedena prekasno i nije bila prelagođena Važna je stvar e, geografska distribucija. E, tu imamo e, informacije specifične za zemlje. Tu imamo dvije skupine zemalja. U jednima imamo manju, manji broj poduzeća nego u drugoj. Koje su zemlje na vrhu što se tiče razvoja malih i srednja poduzeća, gdje se ostvaruje najveća dobit. Mi smo se fokusirali na e, evropske zemlje, to jest članice Evropske unije, ali i zemlje izvan Evropske unije se koriste tim programom. Naročito Izrael se time koristio. Res, res, koristio resursima iz ovog instrumenta. Ovdje vidite razloge za razlike među državama članicama. Moramo ukazati na to što mogu države članice i komisija učiniti da bi se poboljšala situacija u zemljama gdje mala i srednja poduzeća nisu tako dobro razvijena. E, imamo različite nacionalne strategije Moramo imati povezanost nacionalne strategija i e, strategije Europske unije. E, tu smo bili jako učinkoviti u Izraelu. Oni imaju strategiju koja se fokusira na instrumentu za mala i srednja poduzeća. Sve zemlje e, se moraju orijentirati prema inovacijama komisija nije dovoljno promicala instrument. To se može poboljšati naročito u zemljama koje ne dobivaju proporcionalni dio podrške. A e, zatim imamo i razne razine podrške koje e, daju nacionalni kontakti, nacionalne kontakte točke. I to treba poboljšati jer te nacionalne kontaktne točke mogu jako e, pozitivno utjecati na instrument. A sada dolazimo do e, nekoliko primjedbi koje ukazuju na slabosti u odabiru projekata koji se predlažu. Prvo su ograničena sredstva. To su sredstva za evaluatore. Evaluatori e, daju povratne informacije. E, kažu da ograničeno vrijeme za odabir projekata, to je vrijeme preograničeno, prekratko i to ih sprečava u dobrom obavljanju posla. A druga stvar, i to je naročito važno i vidi se na ovom grafikonu, E, to jest ponovno podnošenje zahtjeva, resubmission. To se može e, pokazati kao neka tombola. Ako nisam dobio zgoditak u prvom krugu, dobit ću ga u drugom krugu ili u trećem krugu. Pa se tako e, zahtjevi podnose i po tri puta i to sprečava efikasan rad e, evaluatora. Naši zaključci. Primijetili smo da je došlo do čestih promjena ciljeva i ciljnih skupina, što je dovelo do nesigurnosti. Mislim da je to važna tema. E, sigurnost o programima je ključna za učinkovitost programa. imamo ozbiljan rizik da istisnemo privatna ulaganja. Instrument za mala i srednja poduzeća dobiva subvencije, a onda privatna ulaganja padaju ili su isključena. E, osposobljavanje u fazi 3. Moramo reći da su te aktivnosti počele prekasno. Ove službe za ubrzanje e, poslovanja. A zadnji zaključak – jeste da korisnici e, trebaju dodatne financije, dodatna sredstva. A sada naše preporuke. Um, improve communication strategy. komunikacijska strategija i podrška za nacionalne kontaktne točke, poboljšana selekcija i ograničenje ponovnih zahtjeva, e, ponovno promišljanje faze 1 i daljnji razvoj faze 2, inovacijski projekt i faze 3, osposobljavanje. Moramo uspostaviti sinergije sa financijskim instrumentima Europske unije i a komisija mora povećati svoje znanje o financijskim potrebama korisnika. Uh, Hvala lijepa na zanimljivoj i konstruktivnoj reviziji. Jako je važno sve ovo uzeti u obzir. Sada dajem riječ kolegama i kolegicama. Gospođa Virkunen, izvolite. Hvala. Hvala Europskom revizorskom sudu i svim stručnjacima. Ovo izvješće je zaista zanimljivo. Odmah sam ga pročitala. Čim ste ga objavili? Zaista mi je bilo jako zanimljivo proći kroz statističke podatke o razlikama među državama članicama. Vidjeli smo tko je koristio instrument za MSP-ove iz obzora. Ja sam iz Finske. U Finskoj vrlo često čujemo da mala i srednja poduzeća ne znaju koristiti ove e, fondove i sredstva, ali bili su jako uspješni. Isto tako vidjela sam u podacima da je ključna uloga u stvari u rukama potpornih mehanizama države članice. Ako sam dobro shvatila, Mislim da je to jedan od glavnih razloga zašto su MSP-ovi nekih država članica uspješno pristupili ovom fondu imaju potporu države članice kada je riječ o javljanju na projekte koji se financiraju iz fondova EU-a. Mislim da je to jako važno kada razmišljamo o podršci za sljedeći obzor. Moramo biti sigurni da će najbolji projekti i najbolja poduzeća biti ti koji dobiju sredstva, a ne da to uvijek dobivaju oni koji se znaju prijavljivati za projekte u svojim preporukama. Naveli ste između ostalog i to da treba vidjeti razlike između različitih financijskih instrumenata Europske unije. Možete li vam malo pojasniti te nalaze? Što to znači? Kako to imamo različite financijske instrumente koji nisu baš kompatibilni i ne funkcioniraju s obzorom. U svakom slučaju hvala revizorskom sudu, izvješće je zaista kvalitetno i mi ćemo ga koristiti um, u radu na pripremama novog programa. Hvala lijepa. Gospođa Dabalova. Hvala. Dobar dan, dobrodošli Aleks. Ranije smo surađivali u odboru za proračun, ali drago mi je da ste sada ovdje i da možemo razgovarati u okviru ovog odbora o ovom izvješću. Već sam ranije o ovome govorila, 64% MSP-ova ne znaju da postoje izvori financijskih sredstava sa razine EU-a. To je zaista zastrašujuće i to je prevelik postotak. Vi ste e, govorili o boljoj komunikacijskoj strategiji, o novim načinima komuniciranja. Mi bismo trebali zamoliti od komisije da osmisli novi sustav komunikacije s MSP-ovima. Moje pitanje, zašto mislite da E, ne postoji uvid u financijske potrebe korisnika. E, kako je to moguće? Pa mi svakog dana razgovaramo o MSP-ovima. Moramo znati kakve su njihove potrebe i moramo ih razumjeti. Dakle, gdje je zapelo, što treba poboljšati, kako to učiniti i što može ovaj odbor učiniti. Nadalje, Ističete u izvješću da nacionalne kontaktne točke i MSP-ovi mogu iskoristiti prednosti stabilnijeg sustava pripreme. Da, Europski revizorski sud stalno govori o tome da moramo imati jasan sustav prioriteta od samog početka koji je poznat svima, jer bez toga ne možete napraviti ništa. Ne možemo krenuti u nešto bez da znamo što su jasno zacrtani prioriteti. Dakle, što nam možete reći o tom stabilnom okviru prioriteta. Sada imam i pitanje o prvoj fazi ovog eh, programa. Piše da nemamo punu podudarnost između starog i novog sustava, ali vi ste u svojoj prezentaciji rekli da postoji dodana vrijednost tog dijela Phase One uputit ću pitanje komisiji. Na koji će se način uzeti u obzir nalazi revizorskog suda pri planiranju novog obzora Europa? Vi kažete da postoji dodatna vrijednost, a istovremeno tvrdite da nemamo podudarnost starog i novog sustava. U tom smislu, na koji način sve isplanirati za budućnost? Upravo je sada taj ključni trenutak u kojemu planiramo i moramo izvući neke pouke iz vašeg izvješća. Eto, hvala vam lijepa, veselit ću se svim vašim budućim izvješćima o MSP-ovima, istraživanju, inovacijama, jer vas zaista smatram izvrsnim stručnjakom koji doprinosi dodanom vrijednošću putem izvješća Revizorskog suda. Hvala. Hvala, gospodin Borkja. Hvala vam. Hvala vam na ovoj preciznoj prezentaciji i detaljnoj prezentaciji. Izvješće sadrži zaključke i preporuke s kojima se možemo i složiti i držimo ih korisnima. I to pogotovo kada se govori o troškovima, e, udvostručenje troškova, o poteškoćama pristupanju sredstvima i u e, boljoj publikaciji o o, o tome koji fondovi postoje e, za MSP-ove. U Italiji e, se čini da e, dužnosnici, to je službenici koji rade u tim nacionalnim kontakt točkama e, u ministarstvima, e, nemaju baš vremena, a zapravo ispada da nemaju baš dovoljno znanja o svim ovim programima. Stoga mislim da bi možda bilo dobro povezati ovu raspravu e, i sa planovima za naš Green Deal. I poduzetnici se također pitaju ima li smisla promicati instrumente financiranja za MSP-ove, a da se onda nameta novo administrativno opterećenje za male i srednje tvrtke. A jako puno toga je predviđeno u Green Dealu. Tako da, kako možemo imati učinkovitije financiranje, a da ne stvaramo dodatno administrativno opterećenje koje će dodatno kazniti e, pogotovo naše male tvrtke. Ako želimo doista podržati naše MSP-ove, onda osim revizije politika koje su trenutačno na snazi, mi u odboru ITRE se e, ne protivimo mjerama koje su usmjerene ka zaštitu okoliša, ali ne želimo da se stvaraju nova administrativna opterećenja. Zatim, E, prema ovom novom prijedlogu e, proračuna e, vidi se da je došlo do nekih razlika zemljopisno gledano i da su u kad je reč o raspodjeli sredstava i da su neke zemlje malo kažnjene. Tako da zanima me što mislite o, tome. Hvala vam. Hvala vam gospodine Borke. Želi, vam, želi li se još netko javiti? Čini se da ne. Možete li, molim vas, odgovoriti na ova tri pitanja? Ako želite, možete e, izući i zaključak te dodati još nešto novo. Hvala lijepa gospodinu predsjedatelju. Hvala na vrlo zanimljivim pitanjima i obzervacijama. Potrudit ću se kvalitetno odgovoriti. Prvo pitanje bilo je povezano s iskustvom Finske. Čuli smo određene observacije i dobili smo pitanje je li Finska se u svemu dobro iskoristila program. Možemo reći da da, s obzirom i na geografsku rasprostranjenost MSP-ova u Europi. Uz to imamo tu poveznicu s drugim pitanjima, a tiče se djelotvornosti nacionalnih centara za potporu. Vi ste govorili o nacionalnim ekoinovacijskim sustavima. Mislim da je to jako važno. Provedeni su razgovori u nekoliko država članica. Pokazalo se sljedeće. U nekim državama postoje problemi malih i srednjih poduzeća koja ne vjeruju državnim institucijama. Zbog toga onda ne mogu pristupiti sredstvima. I to je poseban aspekt vezan uz dvije skupine koje ne pristupaju sredstvima. Imali smo pitanje koje se ticalo različitih instrumenta financiranja. Komisija može uspostaviti sinergijski učinak uz druge financijske instrumente. Kao prvo, komisija pritom mora biti upoznata sa potrebama MSP-ova koje treba financirati. Do sada je to bilo prilično ograničeno. Postavljeno je pitanje li se tu o iznosu zajma ili novca ili se radi o tome da postoje različite potrebe malih i srednjih poduzeća. Mislim da je u stvari izazov pred komisijom taj da upravo pokušaju odgovoriti na ova pitanja i vidjeti što to treba podržati u malim poduzećima. Zatim smo čuli nešto o nacionalnim promotivnim tijelima, ona bi morala znati što trebaju MSP-ovi u nekom dijelu zemlje ili regiji. Isto tako komisija mora ojačati komunikaciju i imati strategiju marketinga te omogućiti objevu podataka o sustavu financiranja. U nekim državama postoji preklapanje između onoga što čini komisija i što se odvija na nacionalnoj razini. Zato bi ciljaniji pristup bio korisniji u ovom smislu. I na kraju trebamo imati učinkovitu komunikaciju između privatnog i javnog kapitala, odnosno izvora financiranja u privatnom i javnom sektoru a na raspolaganju za inovacije u MSP-ovima. Gospođa Jabelova je primijetila da 34% poduzetnika ne zna za ovaj instrument i da je to ključno. Ja se slažem s time da je ključno to da mora postojati upoznatost sa postojanjem ovog instrumenta. Komisija u tom smislu treba ojačati komuniciranje sa ostalima. Ja ću recimo nakon ovog e, sastanka ići u e, agenciju za malo i srednje poduzetništvo i tamo ćemo pronositi iste ove poruke. Nadam se da ćemo na taj način možda podići svijest o instrumentima za MSP-ove. Mislim da je jako važno da nacionalne kontaktne točke dojave komisiji kakve financijske potrebe imaju MSP-ovi. Na taj način će komisija biti upoznatija s time. Jednako tako naglašena je važnost stabilnog okvira postavljenih prioriteta. Ključno je da to postoji. Mogu reći sljedeće. Treba raditi stalno na napredovanju takvih dokumenata. Komisija i radi korak po korak na tome. Na tome se radi. Ali mislim da ste pritom i potpuno u pravu. Vi koji ste rekli da je ključno da komisija postavi stabilne prioritete za MSP-ove. Što se tiče Phase one, imamo dva pitanja. Najprije imamo to da je Phase one odvojeno od ostaloga. A druga stvar je da takva vrsta instrumenta financiranja MSP-ova podrazumijeva i veliku dodanu vrijednost. Upravo je to razlog zbog kojeg želimo potaknuti komisiju NATO da ponovno razmotri instrumente phase 1 koji su koji je važan za velik broj MSP-ova. Njih bi se moglo privući i to bi se moglo iskoristiti. I na posljedku smo imali gospodina Boku Postavili ste pitanje o Green Dealu. Uz to rekli ste da imate određene dvojbe glede uvjetovanosti i glede opterećenja malih i srednjih poduzeća tom uvjetovanošću. Moram reći sljedeće. I u ovom trenutku već u velikoj mjeri postoji sinergijski učinak između instrumenta za MSP-ove i zelenog plana. Postoje i analize i sinergije koje su utvrđene još 2018. godine. Četvrtina projekata je tada bila povezana sa prometom, hranom i energetikom u okolišnom smislu, tako da je očito da se čine koraci u pravom smjeru. A što se tiče industrije 4.0 i svemira i tu postoji snažna poveznica sa Green Dealom. Jako je važno da se iskoriste instrumenti financiranja EU-a na korist MSP-ova koji već nisu koristili takva sredstva, a mogu se putem njih širiti i povećavati. Dakle, mogu se složiti s vama u sljedećem. Ako komisija stavi naglasak na zeleni plan, a pritom se smanji administrativno opterećenje za MSP-ove, to će biti u redu, a ako administrativno opterećenje bude preveliko, onda ćemo promašiti. Eto, mislim, gospodine predsjedavajući, da sam time odgovorio na pitanja. Da, svakako odgovorili ste na pitanje i to vrlo konkretno i vrlo detaljno. Hvala vam lijepo na tome što ste nam došli, što ste proveli reviziju, predstavili izvješće jer to jest nešto što je jako važno za sve provedbene institucije, a i za nas kao tvorce politika. Mi ćemo nastaviti sa objavljivanjem preporuka kako bismo ojačali snagu i prisutnost MSP-ova u europskom gospodarstvu. Hvala još jednom što ste nam se pridružili u raspravi, a dragi kolege i kolegice, vas izvješćujem da imamo petminutnu stanku tijekom koje će nam se pridružiti gospodin Timmermans. Hvala. nije Dear colleagues, uh, I propose to start again uh, Dragi kolege, predlažem da nastavimo sa današnjim sastankem. Evo, imamo čast što je po prvi puta u ovom mandatu s nama gospodin Franz Timmermans. On je, kao što znate, izvršni potpredsjednik nadležan za Europski zeleni plan. Zeleni plan je predstavljan u prosincu 2019. Komisija je predstavila svoju komunikaciju i tu su definirane politike i mjere koje su potrebne kako bismo se suočili sa klimatskim i okolišnim izazovima. To je zasigurno jedna od najvažnijih strateških politika za sljedećih nekoliko godina koji sadrži vrlo ambiciozne ciljeve i naravno neće to biti jednostavno provesti, no ako budemo u tome uspjeli, to će e, promijeniti naše gospodarstvo, naša društva i, naše, i naš okoliš. Predvidjeli smo sat i pol za ovu točku dnevnog reda. Interes je velik. Puno se već kolega javilo za riječ. Imati ćemo četiri kruga, zato što vas se javilo stvarno puno i siguran sam da ćete postavljati vrlo konkretna pitanja i zbog toga je jako važno da potpredsjednik Timmermans odgovori na naša pitanja. Za početak ćemo dati riječ gospodinu Timmermansu na 10 minuta. Zatim ćemo riječ dati našim koordinatorima. I nakon toga e, još e, ćemo čuti pitanja kolega u dva kruga. A sada odmah dajem riječ gospodinu Timmermansu. E, I zanima nas, zanimaju nas novi detalji ove rasprave. Evo sad je već prošlo nekoliko mjeseci otkako je objavljena vaša komunikacija te otkako je objavljena rezolucija Europskog parlamenta. Izvolite, gospodine Timmermans. Hvala vam. Gospodine predsjedavajući, doista se veselim raspravi danas. Ovo je prvi puta da pred parlamentom govorim o e, zelenom planu, a to činim u kontekstu goleme podrške javnosti za naš zeleni plan. A to nam je odlična prilika da kombiniramo tri najveća izazova s kojima se suočava naše društvo. Prvo, naravno, klimatska kriza koju treba riješiti. Dovoljno je pogledati što se događa s našim vremenom. Pogledajte današnje poplave u Ujedinjenoj kraljevini. E, pogledajte oluje koje su nedavno pogodile Španjolsku Sve su to činjenice, sve su to stvari koje su uzrokovane klimatskim promjenama. Druga stvar, e, moramo raditi na razvoju strategije rasta u vremenu industrijske revolucije. Nalazimo se usred e, industrijske revolucije koja je vjerojatno i stvorila neke negativne učinke, ali koja istovremeno nudi i golem potencijal za jednu drugačiju ekonomiju, uključivu ekonomiju u kojoj nikoga nećemo zanemariti, koja nam pruža mm, priliku za stvarati nova radna mjesta. Ali naravno ako moramo nešto učiniti jer u protivnom e, bi mogla ne uspjeti. I treći izazov je demografija. To znači da se moramo bolje organizirati, da moramo našim građanima osigurati vještine koje su im potrebne da bi bili produktivni i uspješni u gospodarstvu koje proizlazi iz te industrijske revolucije. Stoga ja vidim zeleni plan kao priliku e, Europe da kombinira sva ta tri izazova i da ih pretvori u priliku. Konkretnije, e, pretpostavljam da se vi u ITRE-u da vas najviše zanima kako ćemo restrukturirati gospodarstvo na način da bude uspješno u suočavanju s klimatskom, klimatskom krizom i da nam u istovremeno nudi više mogućnosti na jedan održiv način. E, pripremit ćemo akcijski plan za kružno gospodarstvo koji će zapravo biti naknadna, koji će zapravo uslijediti i temeljiti se na onome što smo već učinili. E, prema tom planu želimo prestati tratiti naše resurse i e, gospodarstvo e, preobraziti u uistinu kružno gospodarstvo. Ako ne budemo nešto poduzeli, korištenje biomase, metala, minerala i fosilnih goriva će se udvostručiti u 40 godina. E, do 2050. će nam trebati tri planeta da e, da, da, za sve resurse koji su nam potrebni. Ne, a ne možemo drugima e, reći, gledajte, ne možete vi sada iskorištavati resurse i e, nastojati se razvijati dok dođete do naše razine. Ne, to ljudi neće e, prihvatiti. Uostalom, njih je i puno više od nas. Trebamo povećati količinu materijala koje recikliramo i ponovno koristimo otpad moramo e, pretvoriti iz troška u mogućnost. A ništa od toga nije nešto radikalno zeleno, nije da želimo prisiliti naše građane da se vrate u pećine i da jedu travu. Ne. Želimo osigurati visoku razinu razvoja u novom gospodarstvu. U samoj srži e, tog plana za kružnu ekonomiju će biti inicijativa za održive proizvode. Mislim da će to predstavljati stvarnu promjenu. Mm, kroz tu politiku želimo promijeniti način naše proizvodnje i potrošnje, te želimo učiniti naše proizvode održivima i e, mm, cjenovno dostupnima, jer naši građani to zaslužuju. E, isto tako čuli smo i prijedlog parlamenta da se proširi E, područje primjene ekološkog dizajna, te da se poduzmu mjere za proizvodnju održivih proizvoda. Tako da ta naša politika će biti vrlo sveobuhvatna i vrlo konkretna i to je zapravo najveći izazov. Morat ćemo imati podršku za određene mjere. Te će, neke od tih mjera će biti e, teške i ponekad ćemo morati građanima objašnjavati da iza takvih teških mjera ipak postoje važne mogućnosti. E, želimo da naši proizvodi traju dalje, želimo da se korište materijale koji se recikliraju i e, želimo da naši potrošači imaju proizvode koji se neće pokvariti prije mm, e, isteka vijeka trajanja. Isto tako, naši potrošači moraju moći tražiti popravak proizvoda koje kupuju. borit ćemo se protiv planiranog kvarenja proizvoda kako bi nas priselili da kupimo nove, s, tim, time se stvarno možemo svi pomiriti. Zamislite samo da možemo um, eh, popraviti naše mobitele kad nam se pokvare, da eh, ih možemo popraviti kada padnu našoj djeci. Sve to će pomoći građanima koji se eh, brinu da neće moći si priuštiti održive proizvode oni mnogi odlaze u trgovinu i misle kako da sada razmišljam o kraju planeta kad ne mogu uopće e, zamisliti e, kako dočekati kraj ovog mjeseca. Naše gospodarstvo mora biti u službi naših građana. E, našu politiku moramo definirati u skladu zajedno s industrijom. Radit ćemo na strogim zahtjevima za proizvode. Proizvode da koriste manje energije, da se smanji ugljični otisak, i da što manje štete okolišu. Isto tako, trgovci e, na mreži ne smiju uništavati čitav niz proizvoda samo zbog toga što dolazi čitava nova linija. Možemo to krenuti sa pakiranjem, ambalažama, informacijskom i komunikacijskom tehnologijom i tako dalje. Kao što znate, zajedno sa akcijskim planom za kružnu ekonomiju, komisija će predstaviti svoj plan za industrijsku strategiju i to će biti stvarno dvostruka tranzicija našega društva, zelena i digitalna tranzicija. E, moramo pružiti podršku industrijskim vrijednostima koje su strateške za našu budućnost. E, moramo razgovarati o čistoj mobilnosti, čistom čeliku, vodiku, e, baterijama za e-mobilnost i i čak i kad o tome govorimo, kružna ekonomija je stvarno najbolja opcija. Ako recikliramo baterije na jedan održiv način, dat ćemo e, veliki zamah čistim automobilima budućnosti. A ako ne budemo te baterije mogli koristiti automobilima, moramo pronaći neko drugo područje promjene. I danas pozivam ovaj odbor i naše zemlje članice da shvate koji je golemi potencijal svega ovoga. Planovi za kružnu ekonomiju mogu biti dio i nacionalnih energetskih i klimatskih planova. E, to je primjer kako se mogu stvoriti nova radna mjesta i nove poslovne prilike. Da bi ovo, no da bi ovo funkcioniralo moramo svi sudjelovati. Javnost, industrija, akademska zajednica, mediji, i svi donositelji politika i propisa, svi smo mi na istoj strani. I svi se mi slažemo e, da se ta tranzicija mora dogoditi na način kojim nećemo nikoga ostaviti i zanemariti. I o, naša komisija će morati dati prijedloge koji će biti dobro procijenjeni, a vi nam morate pomoći kako to proširiti na razno razna područja. I ja se stvarno veselim što ću čuti vaše mišljenje o tome. Još jedan važan element je naša energetska tranzicija. Energetska tranzicija je e, element koji je ključan ako želimo da naš zeleni plan uspije. Moramo se odmaknuti od te ovisnosti o fosilnim gorivima i osigurati da stvorimo dovoljno izvora održivo energije koji, su nam potrebni za funkcioniranje našeg gospodarstva. Treba će nam puno više električne energije nego danas. E, energija dobivena od vjetra, sunca, se razvija brže nego što smo mislili, no vrlo često nemamo dovoljnu infrastrukturu, nemamo mrežu da se ta energija odvede tamo gdje je potrebno, a svakako nam treba, još uvijek nedostaje potencijal za skladištenje te energije jednom kad je proizvedemo. I to su ogromni projekti u kojima ćemo morati e, na kojima ćemo morati raditi u sljedećih nekoliko godina. E, bez Europskog parlamenta to se neće dogoditi i stoga e, vam želim zahvaliti na rezoluciji koju ste izglasali i to je najveća podrška koju je zeleni plan dobio e, ikad igdje i sigurno će nam pomoći da radimo dalje. Hvala vam gospodine izvršni predsjedniče. Jako je važno ovo što ste rekli da moramo raditi svi zajedno i ja također mislim da ako želimo da ovaj ambiciozan e, plan uspije, moramo biti, ako ne jednoglasni, onda barem stvarno nas većina mora raditi zajedno u istom smjeru. I isto tako jasno je da e, je smjer dobar, da imate veliku podršku u parlamentu ali normalno je da nema jednoglasne podrške, to je uobičajeno. No dobro, o tome ćete sada još čuti kada kolege budu postavljale konkretna pitanja. Prelazim sada odmah na koordinatore i na predstavnike klubova. Tri minute maksimalno imate svaki. Gospođa Krvaljo ima prva iz, e, riječ prva iz EPP-a. E, hvala vam, potpredsjedniče, hvala vam na ovom izlaganju i hvala vam na vašem entuzijazmu. Ja bih istaknula tri stvari koje su važne za pučane. Razgovarati o zelenom planu za nas znači razgovarati o cjenovno dostupnoj zelenoj tehnologiji, a za to nam je još e, potrebno dosta istraživanja. E, za to se oslanjamo na budući obzor Europa i ja vas molim za, da se pobrinete da taj program bude ima na raspolaganju dovoljno financijskih sredstava. Isto tako, zemlje članice se moraju više baviti istraživanjem i razvojem. Sve će nas to odvesti e, u, prema razvoju novih čistih tehnologija koje su nam potrebne. Druga točka, Pozdravljamo vašu ambiciju koju ste pokazali prilikom sastavljanja zelenog plana. Nama je jako važno da se ta ambicija temelji na sveobuhvatnoj procjeni učinka i da ne oba obećajemo nešto što ne možemo ispuniti. I da možemo objasniti dakle koje sektore, u kojim sektorima stvarno možemo ostvariti rezultate. Tako da prvo je bilo komentar, ovo je zapravo sada pitanje. Kako koristite procjene učinka u vašim e, pripremama? Dakle, za različite portfelje. I zadnji komentar i pitanje se odnosi na kružnu ekonomiju. Rekli ste da kružno gospodarstvo treba cjelovitu e, politiku, industrijsku politiku, no postoji jedan, jedna tanka granica kako ćete se pobrinuti da je to stvarna mogućnost, a ne e, još jedna prilika koja će nas dovesti do toga da izgubimo radna mjesta i da zapravo usporimo naše gospodarstvo. Kako ćete osigurati dakle, da digitalizacija, kružna ekonomija i zeleni plan budu izvor za e, nova radna mjesta i poticaj za gospodarski rast, a ne samo još dodatno opterećenje. Hvala vam sad gospodin Danicka u ime socijalista i demokrata. Hvala vam. Ja bih volio iskoristiti ovu priliku da e, govorim rumunjski i da ljudi u Rumunjskoj čuju što imam za reći. Izvršni predsjedniče, vi ste poznati po vašoj odlučnosti i kad, zna se da kad vi nešto želite učiniti, da to stvarno i učinite. Nitko u ovom parlamentu u to ne sumnja. Zbog toga smo i odlučili podržati novi zeleni plan. Jako nam je važno da e, i zato zapravo i zelen, vaš zeleni plan uživa podršku svih ovih klubova. Zeleni plan je jako važan za Europsku uniju i ne može ne uspjeti. E, I zato sve ovo što ste danas rekli, ja vjerujem da e, uživa podršku svih naših kolega ovdje. No, mm, moramo napomenuti jednu stvar. E, nisu sve zemlje jednake. U nekim je zemljama situacija doista znatno drugačija. Sada ću govoriti u Rumunjskoj. Rumunjska bi trebala 4% svog BDP-a svake godine trebala uložiti e, u ostvarenje ciljeva do 2030. To je pokazalo istraživanje Europske komisije. Naravno, javljaju se mnoga pitanja kako to ostvariti. trebalo bi možda imenovati e, tim koji će e, pomoći tim e, zemljama da ostvare svoje ciljeve za 2020, pardon, 30. i 40. Zatim, trebali bismo također govoriti i o nečemu što svi prešućujemo, a to je rasprava o tome treba li koristiti plin ili ne. Neke zemlje imaju planove zamijeniti ugljen sa plinom, a pak drugi smatraju da se time neće ništa postići, već da bi trebalo to zamijeniti boljom tehnologijom i tu se onda javljaju velika pitanja. A neprijatelji zelenog plana i protivnici zapravo zelenog plana e, bi mogli govoriti o tome biti zabrinuti zbog korištenja tehnologija koje e, jako zagađuju. Ja sam recimo izvjestitelj za obzor Europe i stvarno nije mi jasno kako da se nađe novac da ulažemo u razvoj nove tehnologije. To, tu, tu najviše mislim na e, skladišta e, energije. Mi recimo u brojnim zemljama imamo još uvijek skladišta koja su 100 godina stara. A što se tiče vodika, to je vrlo hrabra inicijativa, no tehnologija za proizvodnju vodika e, koja će biti cjenovno prihvatljiva još uvijek ne postoji. I to bi također trebao biti jedan od vaših prioriteta u komisiji. Hvala vam. A sada riječ ima Kristof Grudler u ime kluba. Hvala lijepa. Imat ću tri pitanja. Jedna je za e, digitalno onečišćavanje, a drugo je za e, dekarbonizaciju industrije i e, treća je posebne tehnologije za zeleni plan. Digitalno područje. Staklenički plinovi su stalno još prisutniji mi smo peti e, e, najveći e, odašiljač CO2. Ako ne ograničimo to djelovanje, potrošnja će se još udvostručiti i imati će sličan učinak e, kao motorna vozila. Neke industrije se već mobiliziraju, smanjuju digitalno onečišćavanje. Ne bili smo li trebali strateške mjere za digitalnu čistoću kako bismo prešli na racionalno digitalno djelovanje jer moramo zaštititi zemlju od klimatskih e, promjena. Dekarbonizacija. Trebamo transformirati industriju u industriju koja je klimatski neutralna, koja je održiva i zato trebamo velike napore moramo povećati energetsku učinkovitost i moramo dekarbonizirati proizvodnju. E, imamo vodik, biomasu i druge postupke e, koji nam e, pomažu da hvatamo ugljik. Međutim, to još nije komercijalno održivo. Vodik treba još dalje tehnološki razvijati to i, e, industrija ne može sama po sebi financirati taj napredak. Prema tome trebamo kombinirati politike a, e, sa e, boljom regulativom. Koja će biti strategija komisije kako bi se taj razvoj ubrzio, ubrzao i kako bismo postigli učinkovitiju dekarbonizaciju. E, malo građana znaju da e, svemirska tehnologija e, igra važnu ulogu za postizanje ciljeva zelenog plana. Je li kako ćemo bolje uključiti ove svemirske tehnologije u strategije za ozelenjavanje planeta? Gospodin Borkija. Hvala vam. E, dobrodošli nam potpredsjedniče e, Timmermans. E, ja ću govoriti talijanski budući da znam vi, da vi izvrsno govorite talijanski. Gospodine Timmermans, ja bih s vama podijelio neke druge stvari o kojima se govori na razini nacionalnih država, ali i na razini e, komisija. Naš premijer je nedavno rekao da će zeleni plan pokazati sve poteškoće u provedbi kada se bude počelo govoriti o financijskim sredstvima. A to naravno zapravo svi manje više znamo. Zatim nizozemski ministar je rekao da zelena tranzicija će biti održiva samo pod uvjetom da dovede do rasta radnih mjesta i rasta gospodarstva. Zatim, poljski premijer govori o tome kao čak o nepravdi koja vod, uopće ne vodi računa o socijalnom učinku. Tako da eto, čujete tri različita komentara koji pokazuju i zapravo stajalište različitih e, političkih stranaka. Tako da ovdje ne govorimo o sumnji koja proizlazi iz jedne političke strane, već očito da je to dosta horizontalno prisutno a i povjerenik Breton je govorio o razdoblju od 25 godina da dakle dođe do kraja te tranzicije. A visoki povjerenik Borel je istaknuo činjenicu da bi mladim generacijama trebalo objasniti da će morati smanjiti, to jest promijeniti svoj način života e, ako žele ostvariti ono za što prosvjeduju. E sad, ako sve to sažmemo, tu eto već mogu nastati prvi problemi sa zelenim planom. No, ako ne budemo uspjeli pronaći javna sredstva s jedne strane i ako se ne budu mogli, e, mogla pokrenuti privatna ulaganja s druge, hoćemo li onda morati prilagoditi zeleni plan i ako to bude slučaj, kako će se to učiniti? Vijeće će se uskoro sastati kako bi se donijele odluke o sljedećem višegodišnjem financijskom okviru. Iz medija čujemo da će e, vrlo teško biti postići sporazum. Zemlje članice nisu baš e, zadovoljne ovim najnovijim planom od 1000 milijardi. Tako da, eto, zanima me što mislite o tome. I na kraju, drago mi je da ste spomenuli i demografski problem, što je također itekako ključno. E, zanima me da li u ovoj fazi, osim općeg pristupa, možete li nam reći mm, neke konkretnije, specifičnije e, mjere kojima planirate e, se dakle, obračunati s tim izazovom. Hvala vam. A sada u ime zelene gospodin Inisto. Povjereniče, e, drago mi je što ste počeli e, e, popisom projekata na kojima već radite, industrijska strategija i tako dalje. Prema tome ne čekamo samo evaluaciju ciljeva smanjenja emisije. Očito je da Europa može riješiti klimatsku krizu e, time da vodi tehnološki i stvarajući održivu industriju. E, istovremeno ne možemo se zavaravati e, kada govorimo o tome koliko treba investirati. Trebamo regulativu, E, određivanje cijena kako bi e, i tržišta e, prestala na, stavljati na tržište štetne proizvode, ali trebamo i velika europska ulaganja. Kakva je vaše gledanje o novim ulaganjima u zeleni plan? Mm, trebamo i Europsku središnju banku, ona mora intervenirati e, u smislu financiranja klimatski e, prijaznih projekata. E, ciljevi smanjivanja emisija. Europa mora voditi kako bi se našem stanovništvu i cijelom svijetu pokazalo primjerom. Mm. Moramo imati prijedloge koje će e, doći prije e, konferencije u Glasgowu. I nakon toga kad imamo zaključke Glasgowa e, trebamo imati zaključak o tome. Naravno cijeli parlament će biti iza ovog smanjenja od 55%. Moramo ojačati e, e, ciljeve energetske učinkovitosti, e, dijeljenje tereta i tome slično. Ako gledate ulaganja koja su potrebna za postizanje sadašnjih energetskih ciljeva, to je 20 milijardi eura godišnje. Tu moramo brzo donositi odluke kako ćemo nakon evaluacije ciljeva donijeti planove. Kakvi će to biti planovi? To treba donijeti prije srpnja 2021. godine. Gospodin Krasnodepski ima riječ. Hvala predsjedniče. Povjereniče i ja imam nekoliko pitanja. Što namjerava komisija učiniti na području distribucije napora smanjenja? Kako možemo dijeliti taj teret u smanjenju emisija? E, taj se teret mora dijeliti na drugačiji način nakon Brexita kako će se to napraviti? Imaće, hoćemo li imati ocjenu učinka? A drugo pitanje koje bih želio postaviti, to je povezano s onim što je zapitao gospodin Nika. Mi do 2050. želimo biti klimatski neutralni. Hoće li i to biti popraćeno ocjenom učenka? Hoće li se to e, raščlaniti po zemljama? Imamo i fond za poštenu pravednu tranziciju. Hoćemo li kazniti one zemlje koje kasne u tranziciji? Nedavno je e, Belgijska e, središnja banka ocijenila projekt klimatske neutralnosti Banka kaže da novi zeleni plan bi mogao imati isi e, učinak kao naftna kriza 70. E, godina. Kako, što vi mislite o tome? Što mislite o tom mišljenju Belgijske središnje banke? i drugi kolege i kolegice su postavili e, mnoga pitanja, ja ću nastaviti u tom smjeru. Mm. Imamo zeleni plan i imamo postupak donešenja VFO-a. Kako e, su ta dva postupka povezana? Ako bude došlo do proračunskih rezova i ako budemo imali manji e, proračun, Kakove će to reperkusije imati na zeleni plan? Ili ta e, dva područja nemaju nikakve veze? Pitam se. Sve nas muči jedna stvar. Tko će platiti za ove ambiciozne projekte? Mislim da je to glavni izazov, a nitko nema odgovor. Hvala lijepa. I na kraju gospodina Kornelija Erst za I s naše strane eh, čestimo, čestitamo na zelenom planu. Mi ćemo vam dati podršku i u tome biti dosljedni. A to nije jednostavno. Imam četiri pitanje. Eh, prvo je novac. Trebamo evropski novac eh, a mnoge države članice ne žele plaćati. Drugo, e, to, su, to je već istaknuto. Mi trebamo i nacionalni novac. I, i spremnost i sposobnost država članica da to naprave. E, e, pakt o stabilnosti i rastu je tu u pitanju. Ova politika štednje treba biti reformirana. Moramo reći, ne možemo ići tako dalje. Mm. Mm. Privatizacija nam neće isto tako ništa donijeti. E, novac na nacionalnoj razini e, e, treba razmisliti o kako ići dalje sa paktom o stabilnosti i rastu E, drugo je e, ne, važno pitanje za Njemačku. Mi smo zemlja automobila, to ujedinjuje obitelji. Da, e, jučer je ministar Altmaier rekao da automobilska industrija ne smije dobiti strože zakone i oštriju regulativu. Kako ćemo postupiti sa automobilskom industrijom? Koji je vaš prijedlog? Jer ne možemo ići tako dalje. E, e, imamo jednu PCI e, listu, imamo pro, projekte za dalje plinovode, ali ne govori se o obnovivoj industriji, e, e, obnovivoj energiji. Kako poticati proizvodnju e, obnovive energije? Četvrto, potrošači moramo biti uravnoteženi, pravedni. Ako gledamo istočnu Europu, tu je veliko siromaštvo, a cijene sada ratu, rastu E, svugdje, uključivo i Njemačku. Kako možemo imati socijalno uravnotežnene e, programe, kako ne bi došlo do energetskog siromaštva u kojem ljudi više nemaju dovoljno novca za grijanje? Kako možemo spriječiti da se ljudi griju drvom, na primjer? Hvala lijepa. Evo, e, Gospodine potpredsjedniče, imate sada e, vremena da odgovorite na pitanja koordinatora. Predlažem sedam minuta kako bismo imali i drugi krug pitanja. Shvaćam. Nadam se da svi shvaćaju da ne mogu odgovoriti detaljno na sva pitanja, ali počet ću odmah. Naravno, zenela tehnologija mora biti priuštiva i što brže e, poboljšavamo tu tehnologiju, to ona postaje priuštivija. To će biti dio naše industrijske politike e, uz akcijski plan kružne ekonomije. E, vi niste jedini, gospođo Kavaljo, koji postavljate to pitanje. Ne trebamo izmišljati nove tehnologije. Već, većina njih postoje, ali one e, nisu dovoljno razvijene, velike, nisu dovoljno velike, nemaju dovoljno podršku da bi se primjenjivale u našem gospodarstvu. Tehnologije postoje. Ja bih rekao da i novac postoji. Ono što trebamo jeste da se tako organiziramo kao evropljani, da budemo šampioni u određenim područjima kako bismo imali dovoljno veliko korištenje tehnologije koja onda mora utjecati na promjene. E, jedna tehnologija koja je najobećavajuća, ima ogroman broj primjena u raznim područjima i tu mi vodimo u Europi i tu moramo ulagati, to je vodik. E, ekonomija vodika je jedna od najboljih šansi za Europu jer to rješava i mnoge druge problema. Ako govorite s ljudima u čeličnoj industriji, oni znaju koje su teškoće, znaju da se moraju iz temelja promijeniti kako bi imali održavu industriju koja će ostati u Europi. E, većina zna, zna da će tu ključnu ulogu odigrati upravo vodik. To će se dogoditi. E, to e, e, nije pitanje hoće li se to dogoditi, nego jesmo li dovoljno odlučni i jaki da se to brzo dogodi. To je izazov za priuštivu tehnologiju, to je povećanje i brzina kojom to uvodimo. Mislim da je čelična, industrija čelika dobar primjer za to, a vratit ću se i na automobilsku industriju kasnije. Za to je jako važan obzor Europa. E, svi koji sudjeluju u tim e, e, raspravama o VFO-u su svjesni toga da očajnički trebamo da obzor bude dio svega toga. On može povezivati, stimulirati i uključiti privatne investicije. Privatnici sada očekuju da im kažemo gdje treba investirati. E, kamatne stope su vrlo niske, ali moramo imati i dugoročnu sigurnost za ulaganja. Time možemo mnogo postići. Ako to brzo e, postignemo i napravimo. E, ocjena učinka je važna o tome sam mnogo naučio u posljednjih pet godina. To moramo primijeniti na sektorima o kojima govorimo. Svi koji su zainteresirani za to moraju sudjelovati u ovoj ocjeni učinka e, kako bismo izbjegli greške. Jedan primjer koji mi se javlja je e, plastika, e, zakon o plastici za jednokradnu upotrebu. Tu e, situacija je urgentna. E, e, znamo kako stvari stoje, zahvaljujući ocjeni učenka. I sad je zakon pre, prepravljan već tri puta zbog ocjene učinka. Na tome moramo inzistirati. Naravno, uvijek se postavlja pitanje E, to je šansa, ali imamo i dodatno opterećenje. Ali jedna stvar koja se ne kaže, to je, a, to je cijena nedjelovanja, non-action. 260 milijardi eura ulažemo u zeleni plan sva, ali cijena nedjelovanja, a, to trebamo bolje izanalizirati E, ludo je koliko bi to koštalo. E, što se događa u rudarskim područjima ako e, se stvari ne promjene? ovaj zrak koji je loše kvalitete i ubija stotine tisuća evropljana prerano. Ako govorimo o troškovima djelovanja, moramo to usporediti sa troškovima nedjelovanja koji su ogromni. E, rezultat nedjelovanja je e, sve lošija situacija, a djelovanje nas e, dovodi do održave ekonomije, boljih radnih mjesta, boljeg zraka. Zapitajte bilo kojeg rudara, želite li da vaš sin bude rudar? Samo ako nema alternative, onda da, ali ako postoji alternativa, onda bi rudari željeli da im djeca rade nešto drugo. Moramo im pružiti tu mogućnost. A to se neće dogoditi samo od sebe. Moramo djelovati. Europa mora tu pokazati solidarnosti sa ovih 30 rudarskih područja koja se trebaju, koje treba transformirati. I ne možete e, energiju odspojiti od digitalnog područja. Ako želimo funkcionirajuće e, mreže, bolju distribuciju energije, e, sprečavanje gubitka energije, onda trebamo digitalni svijet. Trebamo onda i više energije i to održive energije. Kad sve uzmemo i stavimo na vagu, imamo više šansi nego opasnosti. E, govorio sam o rudarskim područjima. Ako, e, ako ovisite 80% o ugljenu, onda je vaš izazov 80% e, veći nego u zemljama i područjima koje već ovise više o obnovivoj energiji. Stoga, E, moramo surađivati, e, biti solidarni. Solidarnost nije milosrđe, to nije altruizam. Tu e, djelujete iz interesa, vlastitog interesa. Mm. E, e, vijeće će dati više novca za solidarnost i to će nam pomoći. E, tehnologija skladištenja, opet govorim o vodiku. Možemo izravno proizvoditi vodik i ako ga možemo skladištiti za proizvodnju energije, i za e, energiju vjetra i energiju sunca, onda se to može e, vrlo dobro i distribuirati. Imamo mnogo prednosti ako ulažemo u vodik. Na e, centri podataka troše ogromne količine energije. Mjesta poput Apla, a kažu mi smo E, e, klimatski neutralni, ali pogledajte središta podataka, centre, data centers, oni stvaraju ogromne količine e, topline i tu energiju trebate onda ohladiti, tu toplinu treba ohladiti za što trošite ogromne količine energije. E, to je problem koji također treba rješavati. Moramo imati o tome otvorenu raspravu. E, s tom industrijom. Dekarbonizacija, e, dekarboniziranje ekonomije, trebamo sve tehnologije. Ja sam agnostik e, što se tiče tehnologije. Glavno je da funkcionira. Trebamo CCS u miksu. nisam protivnik nuklearki ali e, vidjet ćete ako pogledate statistiku da je to preskupo. Mislim tu nisam neki ideologiju ideolog. Međutim, smatram ipak da ulaganje u nuklearke nije pametno. Kad e, kolega Breton kaže trebamo 25 godina, on razmišlja kao netko koji dolazi iz velikih korporacija. Eh, investicijski ciklusi eh, eh, traju cijelu generaciju. I toga imamo obzor za 2050. 50. To će nam omogućiti restrukturiranje, nadamo se, sa dva investicijska ciklusa. Da, evo, moram završiti. Dobivam, trebamo li ponovno razmotriti e, financiranje zelenog plana u, smislu VFO-a. Ne. Ali u sljedećih nekoliko tjedana moramo razmisliti o tome možemo li si priuštiti da samo trošimo novac koji e, Europa ima za stare politike e, u navodnicima. Moramo investirati u nove tehnologije u ono o čemu smo i ranije govorili. Komisija ne treba ponovno razmatrati zeleni plan. Moramo u određenom mm, vremenskoj točci pogledati da li pakt e, e, je još uvijek e, svrsishodan za sva područja, ali E, ta ocjena se sada donosi. E, treba ćemo masivna i privatna i e, javna ulaganja u zelene tehnologije kako bi se one dogodile. Demografska dimenzija je spomenuta Naravno imamo eh, neravnoteže između eh, praznih ruralnih područja i prenapučenih gradova i eh, obalnih područja. to je izazov za sva društva. Mm, umjetna inteligencija, moderne tehnologije nam dozvoljavaju da budemo proizvodni i u udaljenim područjima. To će olakšati opterećenje e, na velikim gradovima. I razgovarao sam pred nekoliko dana sa gradonačelnikom Londona. E, e, rekli smo da, gradovi su važni za budućnost ali moramo imati ravnotežu između ruralnih i urbanih područja ako želimo biti uspješni u budućnosti. Mislim e, da je tema 50 e, do 55% posto smanjenja. To mora biti napravljeno na temelju zdrave i racionalne ocjene učinke, ocjene učinka. Govorili ste o odluci Europskog parlamenta, o rezoluciji parlamenta. Minus 55% se traži. E, dio podrške za to je došao od članova parlamenta e, e, koji su rekli želimo da komisija analizira je li to ispravno, može li se to učiniti. Ako Moramo prema tome ocijeniti činjenice, analizirati stvari. Moramo to učiniti. Taj uh, impact assessment, ocjena učinka je ključna. Još toliko pitanja. A sada još e, nešto o klimatskoj neutralnosti do 2050. Um, when say this... Mislim da kad ljudi kažu da je to kriza i da će zbog toga doći do ubrzavanja industrijske revolucije pa ćemo biti u budućnosti produktivniji, a nećemo toliko utjecati na majku zemlju, te ćemo što ranije biti u fazi nove vrste radnih mjesta, to je u redu. To je dobar način da se riješi kriza a oni koji upozoravaju na niži rast e, i tako dalje, njima ne vjerujem. Nema potrebe da stvari tako završe. Eto, tu bih završio. Samo vas molim da o građanima ne govorite kao o potrošačima. Građani su mnogo više od potrošača. Moramo ih percipirati kao građane, ne potrošače. Jednako tako moraju biti stavljeni u snažnu poziciju opet kao građani, ne potrošači. Hvala lijepa. dobili ste dosta pitanja i odgovorili na sva. Sada imamo još jedan krug pitanja, ali kratkih. Jedna minuta maksimalno. Gospodin Berensen, EPP, izvolite. Hvala lijepa. Gospodine predsjedatelju, hvala povjer, izvršni potpredsjedniče. Ako želimo biti uspješni u ovoj tranziciji, trebamo dobiti potporu ostatka svijeta. Moramo inspirirati ostale glede postignuća. Jedan od glavnih izazova je dekarbonizacija industrija koje imaju regionalne klastere. Znam da u vašoj regiji imamo izvrsne primjere za to, ali nam treba dobra infrastruktura i dobri projekti za zadržavanje lokalnih radnih mjesta i bez nepovoljnih utjecaja na recimo priobalna područja. Jedno pitanje. Možete li ispitati klasterski pristup? Što nam je potrebno za energetske klastere. Nadalje, CCS, to je ključno. Na koji način to dodatno potaknuti? Hoćete li to poticati u svojoj ulozi kao potpredsjednik? Hvala lijepa predsjedatelju. Trebamo postići ne samo neutralnost, već i održivost, kvalitetu radnih mjesta, prosperitet, a isto tako zelenim planom trebali bismo smanjiti regionalne razlike te razlike između država članica i njenih građana. Mislim da je ovo izvrsna ideja koja će omogućiti pravednu i uspješnu tranziciju. Moje pitanje tiče se upravo toga. Koje konkretne mjere predlažete za stvarno stvaranje radnih mjesta? Pritom ne mislim samo na osposobljavanje, prekvalificiranje i tako dalje. Mislim i na potpore MSP-ovima, novim poduzećima, ali i na nešto drugo, nešto što će uistinu podržati radna mjesta u najpogođenijim područjima koja će to stvarno trebati. Isto tako nešto bih pitao o financiranju. Upravo traju rasprave, e, kohezija, e, prijatelja kohezije i neto platitelja. Treba nam svjež novac, ali nam treba novac i iz kohezijske politike. Što bi ovdje bilo ključno? Gotovo pola novca treba završiti samo u Njemačkoj i Poljskoj. Što vi o tome mislite? Kako osigurati da se fond za pravednu tranziciju koristi pravilno i pravedno? Hvala lijepo, gospođa Bir. Gospodine potpredsjedniče, 2050. dekarbonizacija to možemo učiniti zahvaljujući novim tehnologijama, ali e, e, sada imamo samo stabilne emisije i sve veće cijene energije. Kako želite konkretno investirati u istraživanje i razvoj kako bismo dobili bolji energetski miks za budućnost? kako možemo ulagati više novca u obnovive energije i tehnologije, e, kako e, bi e, obnovili naše plinovode za nove tehnologije. Moramo to proširati na sve sektore, moramo to i porezno omogućiti olakšati porezna opterećenja. Mi moramo brže razvijati nove tehnologije e, i učiniti te nove tehnologije priuštivima. Mm, mm. E, ljudi e, se sele na primjer u e, krajeve gdje je energija jeftinija i gdje su standardi malo manje strogi. Thank you very much. Um, I also profoundly believe that this Green Deal will transform gospođa Blaga, uvjerena sam u to da će zeleni plan poboljšati i kako stanujemo i kako živimo, a to nam je jako važno dok razgovaramo o ovoj tematici ne smijemo izgubiti izvida detalje. Rekli ste da ćete ući u analizu detalja i ovdje govorimo vrlo konkretno. Stoga ću vam postaviti dva vrlo konkretna pitanja. Govorili ste o otpadu i o jednokratnoj plastici. Niste spomenuli elektronički otpad, a koliko znam 60 kg per capita godišnje proizvodimo električnog otpada u Europi. To je strašno. Imali smo ovdje rezoluciju o jedinstvenom punjaču za sve prenosive e, uređaje. Ima li tu možda nekih planova s vaše strane? Kada je već riječ o otpadu, voljela bih govoriti i o hrani. Samo sekundu. Mnogi govore o Turufu, jednom rudniku na granici Češke, Poljske i Njemačke. Možete li nešto reći o planovima glede toga? Gospodine potpredsjedniče, dragi Franc, komisija proizvodi inicijative, papire, dokumente. Ono što me muči je usaglašavanje. Imamo razne konferencije. Konferencija o klimatskim promjenama je odgođena. E, e, kako e, se usklađuju zeleni plan i industrijska strategija komisije. Moramo energetski i intenzivne industrije nekako obuzdati i smanjiti tu potrošnju energije. E, imamo ili nekakvu strategiju uvoza e, da e, imamo u određenom trenutku dovoljno uvoza vodika kako bismo proizvodili čistu energiju. Hvala vam, gospođo Tovaljeri. Hvala. Ja sam se htjela osvrnuti na plastiku. Nažalost e, je Italija e, drugi europski proizvođač, druga zemlja proizvođač plastike. A proizvodnja plastike je zapravo i tekako napredna kad je riječ o inovaciji. A e, u Italiji zapošljava više od 170 tisuća zaposlenika. Dakle, veliki je to poslodavac. Tako da e, osuđivanje proizvodnje plastike, ovo što čini komisija, bojim se da će na kraju to morati platiti radnici. A zatim porez na plastiku neće ni na koji način doprinijeti e, zaštiti okoliša, niti kružnoj ekonomiji, već štete ovom proizvodnju koja je zapravo e, poštuje stvarno vrlo visoke standarde zaštite okoliša. Tako da moje pitanje je retoričko, ali i tekako aktualno. Zašto bismo morali napasti ovaj, ovaj naš sektor da bi nas onda kasnije preplavili proizvodi koji dolaze iz inozemstva i koji su isto tako štetni. Tako da moramo paziti da ne budemo previše ideološki nastrojeni kod ovog zelenog dila, zato što smatram da ne smijemo na naše tvrtke i na naše građane prebaciti troškove koje jednostavno ne zaslužuju. Hvala predsjedatelju, hvala potpredsjedniku, hvala na tome što ste pomenuli čistu mobilnost. Dobili ste pismo Pitera Altmajera, ministra gospodarstva i gdje piše sljedeće. Zbog planiranja CO2 standardi za automobile ne bi trebali biti promijenjeni do 2030. godine. Treba nam, trebaju nam električna vozila sa nižim emisijama, ali mene zanima što ćete odgovoriti njemačkoj ministrici gospodarstva. Jednako tako me zanima što mislite o ovom trošku nedjelovanja. To je njemačko tijelo već izračunalo i to bi bilo 180 eura po toni. Isto tako 2100 bi to bilo 180 eura e, po toni e, i 1,3 milijarde tona usporedbi sa 2017. i uz štetu od 780 milijardu eura, a kao uzmete u obzir 640 eura po toni, to je 2,7 e, bilijuna eura. Nema sumnje da u energetskoj učinkovitosti moramo ići i dalje. Ali, e, gospodine Timmermans, kvaliteta obećanja, je li to otprilike kao Lisabonski sporazum? Kako možemo postići tu neutralnost e, do 2050. E, poljoprivreda, krave, e, to će ostati, oni trebaju i strojeve i tako dalje. E, isto važi za sva odlaganja. Tesla gradi sada u Berlinu, Zelena liga je protiv toga. U Njemačkoj trebamo 30 godina da dobijemo odobrenje za, za gradnju zaobilaznice kako nam možete reći, reći da ćemo do 2050. i biti klimatski neutralni, ili to obećanje ili, ili samo prazno obećanje? Ovski. Please. Gospodin Dobisovski, ECR. Hvala lijepa. Zmijeni našom Hvala vam. Nekoliko puta smo čuli da će zeleni plan promijeniti našu stvarnost. To je točno, ali treba razraditi detalje. To je najosjetljivije. Imam sljedeće pitanje. Koristimo staklena vlakna i sintetičku plastiku te kompozite. Ranije su to bile komponente koje bi se na neekološki način odlagalo. Nakon 2021. morat ćemo sve te komponente odlagati kako treba i to tisuće i tisuće tona. Ranije kada smo imali recimo postrojenja za proizvodnju elektroničke električne energije kada smo napuštali određena postrojenja mogli smo Kini i Rusiji prodati dijelove. Danas one to neće prihvatiti jer je to otpad. Jesmo li mi sada spremni zbrinjavati takvu vrstu otpada kako treba? Ne želimo činiti ništa problematično za buduće generacije, trebamo vidjeti kako reciklirati i rješavati takvu vrstu otpada. I još nekoliko riječi. Govorili ste o tehnologiji. Rekli ste da pitanje nije da li, već da je pitanje kada, ali kako ćemo širiti tehnologije koje još uvijek ne postoje.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 Možete li nam obećati da ćemo imati financiranje za zeleni plan, osim obzora, u, i to za cijelu Europu, e, tako da se industrija obnovi, kako bi se postupci u industriji mogli obnoviti, kako bi oni e, bili e, slobodni od emisija. A istovremeno naša industrija mora ostati konkurentnom a ne da dobije probleme zbog premještanja ugljika. Ja ću za početak reći sljedeće. Zeleni plan ima za cilj naš e, pretočiti u dijelo ciljeve da smanjimo temperaturu svijeta za stepen i pol. Ako to ne uspijemo, sve će nam izmaći iz kontrole. Što je komisija napravila? Krenuli smo od obveza preuzetih e, u Pariškom sporazumu. Napravili smo smjernice kojima bismo mogli došli doći do klimatske neutralnosti do 2050. Ako budemo krenuli tim putem, vidjet ćemo hoćemo li ili ne sve postići do 2050. Nije to obećanje, sve ovisi o tome što ćemo činiti i kako. Dakle, mogli bismo biti prvi klimatski neutralan kontinent do 2050. Osjećaj hitnoće u društvu se širi, a svake godine će nas i majka zemlja na to podsjećati. Svakog dana svjedočim tome koliko je hitno djelovati. Mislim da je ovo prava šansa. Mislim da bismo ju mogli provesti e, ruku e, pod ruku sa industrijskom preobrazbom. Hoće li nam biti lako? Naravno da ne. Biti će stravično komplicirano, ali kome je zabavno raditi nešto što je lako? Treba raditi ono što je teško. Neka ovaj planet i kontinent ostane u rukama naše djece jer moramo živjeti u svijetu u svoju tehnologiju, u svoje inovacije i na temelju sposobnosti da se mijenjamo. Neće vojna sila nas učiniti vodećom silom niti naše politički vođe, već atraktivnost našeg društva kao takvog. Po tome treba predvoditi u svijetu, a ja vjerujem da na temelju zelenog plana to i možemo postići. Naravno da moramo imati klasterski pristup. To sam shvatio u proteklih nekoliko mjeseci. Moramo općenito govoriti o svojim ciljevima. Ali onda moramo proći industriju po industriju i vidjeti što to znači u njoj kemijskoj industriji, automobilskoj, čelika, robe opće potrošnje, poljoprivrede i tako dalje. U svim tim sektorima postoje zajedničke odrednice, ali i konkretni izazovi koji su specifični samo za taj sektor, a čemu treba na poseban način pristupiti. Postoji jedan sektor koji smo propustili spomenuti, a tu postoje velike mogućnosti zapošljavanja. 80% zemalja koje će Europa imati 2050. već postoje. Morat će ih se prilagoditi, izolirati, klimatski, doraditi i tako dalje. To je golema mogućnost za zapošljavanje. Kada razgovarate sa EIB-om, sa drugim bankama, pa to je investicija bez rizika, a provediva je. To su radna mjesta koja niti ne možete nekome ustupiti van teritorija Europe. To se mora napraviti ovdje. To otvara i mogućnosti eh, koje su povezane sa recikliranjem kao kad smo reciklirali stare vjetroelektrane. Dakle, ta mogućnost je ovdje iskoristiva i treba ju iskoristiti. Još nešto o CCS-u. To treba dodatno doraditi. Tehnički su neke stvari već izvedivale, sve ovisi gdje se nalazite. Ako ste na obali, sve je u redu, ako ste u kontinentalnom dijelu, sve vam je mnogo teže. Međutim, postoji mogućnost da se takvu vrstu mogućnosti iskoristi u nekim industrijama, iako to nije savršeno rješenje za apsolutno sve. U prijelaznom razdoblju to ipak može predstavljati golemu mogućnost treba isto tako proći kroz konkretne mjere i fond za pravilnu tranziciju. Ja sam apsolutno uvjeren u sljedeće. Jedino što će nam stajati na putu je to da naši građani misle da sve to nije dobro za njih. Ili su isključeni. Ili ne žele podnositi žrtvu i tako dalje. Moraju znati da za njih postoji korist. Ne samo žrtva, budu li to tako percipirali, bit će sve u redu. I to bi trebalo imati u vidu. Što se tiče energije, moramo sve imati u vidu. Moramo imati mreže, goleme kapacitete, akumulatore. Jednako tako moramo razmišljati o vodiku, vodiku kao najveće mogućnosti za pohranu energije. Treba razmišljati i o oporezivanju. Jer Porezni sustav kakvog imamo danas vezan je uz fosilna goriva. To treba mijenjati i prijeći na ekološke izvore energije. O tome se ne želi baš pričati, ali to je neizbježna tema kojom se moramo baviti. U velikom broju država članica energenti su još uvijek predmetom subvencija mi ne možemo reći, gledajte, dajte, prekinite s time, krenite na drugu vrstu energenata i plaćajte tri puta skuplju struju. To ne možemo nigdje provesti. Dakle, to je nešto što predstavlja vrlo veliki izazov. Isto vrijedi i za recikliranje. Znam da postoji ta odluka o jedinstvenom punjaču, to je nešto što je u paketu mjera o kružnom gospodarstvu ali e, treba razmišljati ne samo o punjačima, već i o kablovima koji trebaju biti održivi. Ja ću sa poljskom vladom razgovarati o svemu što se događa u pograničnom rudniku, jer o tome moram biti bolje informiran. Što se tiče teme plastike, ovaj parlament je odlučio iz iporube, iporabe maknuti deset predmeta od jednokratne plastike jer se može iste zamijeniti bilo čime. Ali kada njih maknete iz uporabe, maknete 70% plastike koja završava u našim vodama i na odlagalištima. Plastika jest prekrasan proizvod. To je divan proizvod koji nam treba čak i kada želimo održivo gospodarstvo jer je to trajan i lagan materijal. Istovremeno je i opasan. Jednokratna plastika je opasna. Mikroplastika je opasna po naše zdravlje. U tom smislu nešto moramo poduzeti. Ja se ne bih zalagao za plastiku. Mislim, odite u Italiju, na obalu, na plažu, pogledajte recimo kako izgleda talijanski turizam, pa to će biti zaista loše pogođen sektor budemo li i dalje otpuštali plastiku u okoliš. Ja nemam ništa protiv održive uporabe plastike, ali imam puno protiv jednokratne plastike. A sada nešto i o ugljiku Povjerenik će provesti evaluaciju, imat ćemo procjenu učinka i onda ćemo u nadolazećim godinama vidjeti je li nužno dodatno zakonodavstvo. Pritom primjećujem i ovo. Automobilska industrija pred velikim je izazovima. Po prvi puta ove godine su shvatili poruku. Ja sam u to uvjeren i sada zaista žele promjene. No treba biti svjestan i toga da u većini naših država članica do promjena dolazi, a to podrazumijeva velike rizike za zapošljavanje, jer u stvari jednu tako temeljnu industriju želimo potpuno promijeniti, a važna je za europsko gospodarstvo. Ja ne kažem da to treba odlagati ili u potpunosti napustiti kao ideju. To treba provesti što prije to bolje, ali treba ponuditi mogućnosti zaposlenicima, onima koji su sada u automobilu automobilskoj industriji treba ponuditi drugu vrstu radnog mjesta ili u istoj ili u drugoj industriji. To će biti potrebno riješiti što je ranije moguće. Dakle, moja bi poruka svima vama bila o automobilskoj industriji sljedeća. Treba napustiti tradicionalna goriva i motore, treba imati nova ulaganja i treba surađivati sa nama. Jednostavno, govoreći, radi se o temeljnoj korjenitoj promjeni koja će ugroziti radna mjesta i morat ćemo osmisliti nova radna mjesta jer ćemo imati ljude koji će biti bez posla. Dobro, to što ste rekli sada o automobilskoj industriji vrijedi i za neke druge sektore, ali dobro. Imamo još deset javljanja za riječ, imat ćete kasnije e, prilike još govoriti i odgovarati na pitanja te izvlačiti zaključke. Imamo dovoljno vremena. Hvala vam što ste mi dali riječ, gospodine potpredsjedniče. E, svi se slažemo da se suočavamo s velikim izazovima i da trebamo pronaći prava rješenja. Imam dva pitanja. Prvo, jučer smo od Europskog vijeća čuli da će 2 milijarde eura koji su predviđene za Poljsku za, mm, za fond tranzicije, pravedne tranzicije, E, bi se to mogla prepoloviti ako Poljska ne ostvari ciljeve e, klimatske neutralnosti do 2050. Koje je mišljenje komisije o tom scenariju? A druga stvar, nedavno, smo, nedavno je predloženo u odboru regija od strane udruge poljskih e, gradova da su europski zeleni fondovi dostupni vladama. Što vi mislite o tom prijedlogu? Hvala vam, a sad gospodin Kubilus. Gospodine povjereniče, ja ću krenuti jednim filozofskim pitanjem o klimatskim promjenama. Što moramo postići do 2050. Klimatski neutralno gospodarstvo ili klimatski neutralnu atmosferu. Klimatske promjene su globalni izazov. I trenutačno se koncentriramo samo na smanjenje emisija CO2. Dakle, bavimo se očito je klimatski neutralnim gospodarstvom. No jednako važan element politike za borbu protiv klimatskih promjena su i negativne emisije, no za sada to pitanje o negativnim e, emisijama se često zanemaruje, čak i u komunikaciju o zelenom planu. Ako pogledate nedavno istraživanje u području biotehnologije, vidjet ćete da postoje stvarno neka obećavajuća e, rješenja. prema kojima alge recimo mogu apsorbirati te neke štetne plinove. Dakle, e, moje pitanje je kada će se komisija početi baviti tim negativnim emisijama i e, razvojem novih tehnologija.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 od nas traže da postignemo e, sporazum prema kojem bi većinu tereta trebali snositi oni koji stvaraju te probleme. To je prvo. Drugo, e, treba nam jedan e, pošteni pristup. Europski prijedlozi ovi europski prijedlozi neće donijeti koristi koje građani e, zaslužuju. I zatim treba nam e, nov, svježi novac za ove programe. Što će komisija e, učiniti da osigura da imamo pravednu tranziciju? Gospodin Kasares. Hvala vam, dobro nam došli gospodine Timmermans i sada ću govoriti na španjolskom. Evo, čuli smo sve o zelenom planu, čuli smo i prijedlog za fond za pravednu tranziciju i moje pitanje je vrlo direktno. Možete li popraviti kriterije za dodjelu time što ćemo u izračun uvrstiti i sva radna mjesta koja su izgubljena zbog gašenja postrojenja na ugljen, kao što se recimo dogodilo u Galiciji. Drugo pitanje, interkonekcija. Ako doista želimo proizvoditi obnovljive, e, energiju iz obnovljivih izvora, onda sve regije moraju biti dobro povezane i moramo moći prenositi energiju s jednog kraja Europe na drugi. I drugo, želimo znati da li peti popis TNT-a će biti predstavljena na vrijeme kako ne bismo o tome morali razgovarati u e, zadnji čas i koje su vaše prognoze. Hvala vam, sada riječ ima gospodin Bukajta. Hvala vam. Gospodine ste man ste spomenuli da ako građani neće imati koristi od zelenog plana, zapravo ako će ako će samo građani imati koristi od eh, zelenog plana, već će to biti dobro. A zato im ste počeli govoriti o nekim intervencionističkim mjerama. Vi se smijete, da, je smiješno to. No, zapravo moje pitanje je malo drugačije. Odnosi se na eh, koronavirus i na industriju. U proteklih nekoliko godina mm, je e, industrija, je rast industrije pao za oko 2% godišnje i znamo zapravo da stvari baš ne idu kako treba, nemamo sekundarne sirovine. I, e, a i osnovne sirovine do, sada u ovom trenutku sa s ovom situacijom niti ne stižu do nas. Kakav je vaš plan za budućnost Eh, kada ćemo se morati suočiti sa nestašicom sekundarnih eh, sirovina. I ja ću govoriti na francuskom. Eh, gospodine Timmermans, svaki puta mi je drago kad govorite o potrebnim električnim mrežama koje će zamijeniti fosilna goriva, kad govorite o vodiku i obnovivim energijama E, ali ja vam zahvaljujem e, e, zahvaljujem vam na to što ste rekli da e, e, kako bismo imali financiranje Evropske unije moramo biti ambiciozni u zelenom planu E, je, slažete li se da plin se više ne smije razvijati, da ne smijemo iskorištavati nove izvore plina? E, moramo koristiti e, novu energiju, ali da li slušate studije i ono što kaže CER o održivosti ovih starih tehnologija? E, da li ćete opet e, imati neka proučavanja o e, ekološkom učinku starih tehnologija? Hoćete li podržavati projekte stare tehnologije? Gospođa Kontura ima riječ, izvolite. Kirija di i Zeleni plan E, dakle moramo ostvariti ciljeve do 2050. A, i, a zato su nam potrebne različite mjere. Ako želimo imati pravednu tranziciju, onda sve zemlje članice moraju napraviti planove za dekarbonizaciju e, ekonomije i ti planovi moraju biti pravedni. Što se događa sada? U Grčkoj e, se vrši veliki pritisak da se ukine ugljen a u Sjevernoj Makedoniji postoji od opasnosti da se uvelike našteti društvu i građanima. Stoga ne možemo baš osigurati tu tranziciju zato što e, vlade jednostavno moraju e, voditi računa o posljedicama na građana. Bilo bi dobro da se te regije podrže jer 293 milijuna eura koje bi trebali dobiti iz e, e, Fonda za pravednu tranziciju jednostavno nije dovoljno za to da ta e, tranzicija bude pravedna. Evo, kao neki kolege koji su govorili prema mene, ja bi se također osvrnila na popis PCI. Mi smo prošli tjedan razgovarali o tome, o tom popisu možemo reći da e, ta, taj popis je još uvijek daleko od ciljeva koje si je nametnula komisija, budući da sad popis sadrži jako puno projekata koji se oslanjuju na ugljen. Isto tako, povjerenica Simpson je e, rekla da će revidirati te smjernice i rekla da će zeleni plan osigurati smjernice za projekte mogu biti prihvatljivi. Možete li nam više reći o toj reviziji u 10 godina koja se planira i možete li specificirati kako će komisija osigurati da svi projekti mm, koji su na tom popisu budu u skladu sa ciljevima e, zelenog dila. Hvala vam, a sada Sean Kelly. E, hvala vam gospodine Timmermans na ovoj e, inteligentnoj prezentaciji. Komisija je vrlo jasno rekla da nitko ne smije e, zaostati u cijelom ovom procesu i zato ste i vi i gospođa von der Leyen osmislili i Fond za pravodnu tranziciju. Možete li nam opisati koje vrste ulaganja će biti prihvatljive za taj fond te kako mislite riješiti probleme koji će se javiti sa zatvaranjem određenih postrojenja i gubitkom radnih mjesta. Jako puno se govori i o geografskoj rasprostranjenosti. Ja se brinem za svoju zemlju. Mm, tamo će se morati e, zatvoriti brojna postrojenja za obradu treseta. Tako da ćemo mm, zemljopisno morati voditi računa o dosta regija, uključujući i moju. E, prošli tjedan je parlament odbio e, prigovor e, na popis PCI i to velikom većinom. Možete li nam reći što planirate s tim popisom za budućnost? Hvala vam. Sean, a sada gospodine Robert Ross. Gospodine Timmermans. Zeleni plan. ovisi ne samo o recikliranju materijala koje ćemo morati zamijeniti za 20 godina, ali recimo ja imam pitanja u vezi s vjetroelektranama. One uništavaju staništa životinja, trošak samih postrojenja E, zapravo svi troškovi postrojenja moraju biti e, tu uračuniti. Naravno, valja uvijek računati na vjetar, valja izračunati koliko ta postrojenja rade i zanima me da li možemo gledati na e, nuklearnu energiju kao na dio rješenja. Evo, ako imamo još jedno e, pitanje, e, gospođo Vajs, evo imate 30 sekundi i žao mi je, ne može dalje. Ne možemo dulje. Dobro, bit, će, bit ću brza. Rekli smo, nećemo nikoga ostaviti po strani. Ali isto tako ne smemo nikoga zaustavljati. Imamo tehnologiju, imamo tržište, imamo industriju. Koji su vaši prijedlozi? Kako možemo definirati platforme i regulatorne slobodne zone, dakle što god možemo učiniti kako bismo pomogli onima koji su inovatori da budu još brži i da nam e, pomognu u svim našim naporima. Evo, uspjela sam do 30 sekundi. E, gospodine Timmermans, izvolite. Hvala vam i super dodatni bodovi, gospođo Jović, je bila tako e, brza. ja ću malo dulje govoriti konkretni odgovori na, za Poljsku. Moja je ambicija da osiguramo da se e, Poljska obveže ciljevima za 2050. E, ja se nadam da će u tome uspjeti. iako je e, za nas sve važno da se svaka zemlja članica obveže da će postići te ciljeve. I ja se nadam da smo kroz Fond za, za pravednu tranziciju i kroz druge mjere to i olakšali. Naravno da ćemo surađivati i direktno s lokalnim e, upravama. Ja razgovaram i sa gradonačelnicima, sa postojećim strukturama, poput recimo odbora regija e, ili drugih, ili s drugim, dakle, inicijativama. Tako da, to, to su sve dodatne aktivnosti uz ono što ćemo raditi sa e, centralnim vlastima. a to će tražiti i veću predanost. Mislim da je to interesantno, ne samo filozofska, već i praktična rasprava o tome želimo li imati klimatski neutralno e, gospodarstvo ili klimatski neutralno društvo. Pa naravno da želimo imati klimatski neutralno društvo, a najvažniji pokretač u svemu tome su građani koji žele bolju zrak bolje kvalitete. Ne želimo oboljevati zbog loše kvalitete zraka i ne želimo više prihvatiti gospodarske argumente da nam je sve to potrebno da bismo zadržali razna mjesta i da bismo održali naše gospodarstvo. Jer to nije istina. Ljudi također žele imati zelenije gradove i zelene, zelena ruralna područja. Građani, građani e, žele da zaustavimo ekocid prirodnog okruženja. E, ljudi ne žele da nestane milijun životinskih biljnih vrstava i žele da mi nešto učinimo. Građani također žele čistu vodu. Dakle, ovdje ne govorimo samo o dekarbonizaciji gospodarstva, već o e, stvaranju uvjeta za bolje živote. Druga strana ove medalje je sljedeća. Tu ne govorimo da više nećemo imati emisije ugljičnog dioksida. Ne, tu govorimo majka zemlja, moramo joj pomoći da se vrati u ravnotežu. A da bismo u tome uspjeli imati pravo, morat ćemo imati mjesto u kojem ćemo imati višak apsorpcije ugljika. Možete gledati i na razvoje u e, morskoj ekonomiji, recimo ove alge koje ste spominjali. Mi Mm. isto tako predlažemo sadnju dvije milijarde sadnju dvije milijarde stabala diljem Europe kako bismo stvorili područja koja mogu upijati ugljik. Tako da to je mnogo šire od same dekarbonizacije našeg gospodarstva. Govorimo o tome kako ćemo ponovno uspostaviti ravnotežu između čovjeka i prirodnog okruženja. Jer ponekad govorimo o spašavanju planeta. Ne, ne, ne. Ne moramo mi spašavati planet. Planet se može sam e, pobrinuti za sebe. Ako mu se više ne budemo sviđali, riješit će nas se. Mi moramo spasiti čovječanstvo i stvoriti planet u kojem ljudi mogu živjeti za ljudi, nas 10 milijardi. I to Mm, moramo učiniti tako da vodimo računa o pravednosti, e, o e, ravnomjernoj raspodjeli bogatstva i o tome da vodimo računa o svima ostalima e, na, ovoj zemlji. Ja nisam taj koji govori da će to biti jednostavno. Ja ne govorim da se nećemo razočarati, da nećemo naići na prepreke. Sve će nam se to dogoditi, kao što se uvijek događa. No startna točka mora biti. E, ovo ne samo da je prava stvar koju treba učiniti, to stvarno je točno, već je to, ali ne samo da je točno, već je i izvedivo. I ako se držimo te, e, ideje vodilje, čak i u trenucima kad nam ne bude baš išlo kako treba, moramo ustrajati i bit će to u redu. Ponekad mislim da je ironično da neka od stranaka koje se žale na intervenciju države, a onda su prve koje traže eh, intervenciju države, onda su pak prve koje traže intervenciju države i pomoć države, ali dobro, neću sad ulaziti u tu raspravu. Zatim, to također mora dovesti do toga da pronađemo sredstva, eh, osim javnih sredstava, da, za ulaganja. No u proteklih nekoliko mjeseci sam stekao dojam da velik dio financijskog svijeta i ulagačke zajednice zapravo e, očajnički traže dobre ulagačke prilike. Stoga mi moramo osigurati regulatorni okvir koji će stvoriti e, stabilnost i predvidljivost. To možemo napraviti. I tek onda će se pokrenuti ulaganja. A to je i odgovor gospođi Vajs, kamo nas sve to vodi zar ne bismo mogli e, omogućiti onima koji su najnapredniji da pomognu? Što možemo učiniti? Ako razgovarate s onima koji žele učiniti više u ovom području, onda će reći sljedeće. Ako se e, obratim, e, ako se obratim SAD-u dobit ću dobit ću do, dozvolu za tjedan dana i to vrijedi u cijelom SAD-u. Ako želim nešto napraviti u Europi, trebaju mi mjeseci. Pogledajmo E, koje mogućnosti imamo. Imamo toliko start-upova, ali oni jednostavno nikada ne narastu dovoljno do razine do koja nam je potrebna. Da vidimo što mi možemo učiniti, e, kako ukinuti ta administrativna opterećenja, koja su naša ograničenja. svakako treba riješiti sve te birokratske prepreke. Mislim da tu možemo puno toga učiniti. Neki isto tako čekaju odgovor na PC i listu. Dajte da ponovimo ono što sam već rekao. Mi ćemo biti jako strogi kad je reč o analizi tih projekata. I mislim da je parlament donio pravu odluku, ali želim vam također jasno reći mi ne želimo ulagati novac u imovanu koja će biti izgubljena i koja neće vrijediti u budućnosti. To je e, moja osobna želja. E, znam da vi svi želite znati što i kako, ali evo, na meni je da vam danas kažem to je obveza koju ja preuzimam, a kasnije ćete moći ocijeniti jesam li postupio ispravno ili ne. Ja sam uvjeren da možemo uspjeti i eto to je sve što sam želio reći u ovoj fazi. Što se tiče specifičnog pitanja koje se odnosilo na Grčku, morat ću vam se još morat ću vam još kasnije u nekoj fazi odgovoriti, znam da postoje specifični problemi sa specifičnim područjima, znam da grčka vlada radi na tome. No, dopustite da malo šire odgovorim. Dakle, ovdje ne govorim samo o dodatnih 7,5 milijardi eura. Ne, to znači da u našim kohezijskim fondovima, strukturnim fondovima, u ZPP-u, Dakle, u svim tim područjima moramo reorijentirati ta sredstva kako bismo osigurali da sve što činimo da nas vodi u željenom smjeru. I na kraju, da bismo, ne želim da bude nesporazuma sa e, nuklearnom energijom, postavljeno jedno pitanja. Ja nemam ništa protiv nuklearne energije. Znamo da ne stvara emisije, ali stvara jako puno drugih problema, nuklearni otpad, na primjer, i tako dalje. Ja poštujem zemlje članice koje imaju načelni stav, dakle, za ili protiv. To nije zadatak komisije, mi nećemo nikome biti na putu. Ono, jedino što ja tražim je sljedeće, brojke. Je li to pametno ulaganje? To je moje jedino pitanje. A moj zaključak je, ako pogledam brojke, ja mislim da je pametnije ulagati u održive izvore energije. Ali zemlje članice onda moraju to učiniti. Komisija u principu nema prigovor na nuklearnu energiju. Mi samo kažemo analizirajte brojke, a brojke samo rastu. Pogledajte raspravu u Francuskoj. E, vlada je pokrenula raspravu s energetskim sektorom. E, Francuska snažno vjeruje u nuklearnoj energiji, ali sad su se doista i oni okrenuli održivoj energiji i to jedan od razloga zašto je taj što brojke rastu. A naravno i e, održivi izvori energije imaju svoje probleme i problem s mrežom e, i sa pouzdanošću, pouzdanošću. Ali to su e, dakle sve E, problemi u ranoj razvojnoj fazi. To se može riješiti i mi to možemo učiniti uz vašu pomoć. Hvala vam. Hvala, gospodine Timmermans. E, smjer, je jasan. E, činjenica da ovdje govorimo o hitnem slučaju je također jasna. Svi mi moramo djelovati. nismo baš, e, ne slažemo se oko svega kako to postući, e, ne slažemo se oko uloge plina, oko uloge nuklearne energije. Moramo vidjeti na koji će način e, pravedna tranzicija biti doista pravedna i doista učinkovita. No, svakako želim vam zahvaliti što ste došli danas na sastanak našeg odbora i spremni smo naravno i dalje razgovarati s vama te razgovarati kako postići strateške ciljeve. Hvala vam još jednom. Sada vas sve pozivam da napustite dvoranu. E, imamo sada, ostaje dakle, ostaju samo e, zastupnici odbora ITRE e, te osoblje jer nastavljamo sa sastankom iza zatvorenih vrata.